Um, uh, Dragi kolege, molim vas zauzmite svoja mjesta. Vrijeme je da započnemo s radom. Već je prošlo pet minuta od dogovorenog vremena početka. Pozdravljam sve nazočne. Gospodin Kadek će, koji je predsjedavajući, će malo kasniti. Pa mi je čast da po prvi puta predsjedam odborom za ribarstvo. Nakon pet godina rada u parlamentu i ovom odboru, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje na ovome mjestu. Na početku bih vas sve htjela podsjetiti da će se ovaj sastanak prenositi putem interneta, osim točaka e, o kojima ćemo razgovarati bez prisustva javnosti e, sutra. Prva točka dnevnog reda je odobrenje dnevnog reda. Dakle, ako nitko nema ništa protiv, predlažem da prihvatimo dnevni red za danas. To je prvo. druga točka su najave predsjedavajućeg kojega nema. Pa prelazimo odmah na treću točku dnevnog reda, a to je saslušanje o e, nezakonitom i neprijavljenom ribolovu. Radi se o vrlo važnoj e, temi za ovaj odbor. Puno smo se bavili tom temom i prošlog ponedjeljka i prije toga. Nezakonit, nereguliran i neprijavljen ribolov odgovoran je za 10 milijardi eura godišnje širom svijeta. To odgovara 19% e, ukupnog ulova. Tako da nezakonit, nereguliran, neprijavljen ribolov je drugi najveći izvor e, ribarskih proizvoda širom svijeta. E, to je doista šokantno, ima veliki socijalni i gospodarski učinak. To ugrožava održivost e, bio različitih pomorskih, odnosno morskih e, vrsta, organizama i biološku raznolikost. Time se uništava pomorski okoliš, ali ne samo to, već se tu radi i o nelojalnoj konkurenciji između e, ribara i svih osoba zaposlenih u sektoru ribarstva i također ima katastrofalne posljedice za sve građane koji ovise o ribi, budući da ugrožava zaradu mnogih ljudi, ne samo u zemljama u razvoju, već i u zemljama gdje je kontrola takvih aktivnosti slaba. Stoga Europska unija, koja je najveći svjetski uvoznik proizvoda ribarstva, kao jedan od glavnih proizvođača te izvoznika proizvoda ribarstva doista je pogođena ovakvim nezakonitim, nereguliranim i neprijavljenim e, praksama, odnosno aktivnostima, te ima odgovornost reagirati. Mi smo težište, odnosno mi smo se podosta bavili tom temom u posljednjem razdoblju. uredba o nezakonitom nereguliranom i neprijavljenom ribolovu e, stupila je na snagu 1.1.2013. godine i rekla bih da smo mi e, globalni predvodnik u borbi protiv takvih, e, takvih aktivnosti. To je veliki pritisak za Europsku uniju, a mi smo isto tako i veliki uvoznik i najveće tržište za potrošače imamo velik motiv za uvođenje, odnosno približavanje održivih praksi i e, za kontrolu svih onih koji žele izvoziti svoje proizvode ribarstva u Europsku uniju. Prošli ponedjeljak ja sam bila izvjestiteljica Europskog parlamenta za izvješće o ulozi Europske unije u borbi protiv nezakonitog ribolova u svijetu. Budući da predstavljamo tako veliko tržište, kao što sam već rekao, imamo e, posebnu odgovornost u smislu da trebamo iskoristiti um, sve mehanizme i utjecaj u međunarodnim forumima uh, i pobrinuti se da to postane prioritet u međunarodnoj zajednici. Kao što sam već rekao, uh, rekla, uh, ove aktivnosti prijete sigurnosti hrane, ali isto tako i biološkoj raznolikosti i okolišu općenito. Izvješće Europskog parlamenta također je dovelo do izrade nove strategije Europske komisije Cilj strategije je povezivanje sa Japanom i SAD-om kako bi na neki način uskladili e, naše strategije, budući da smo mi najveća tržišta na svijetu i kao takva da pokušamo spriječiti nezakoniti ribolov. Veseli me što novi saziv parlamenta će nešto saznati o ovoj temi. Imaćemo ćemo iznimno kvalificirane govornike. Saslušanje je podijeljeno u dva panela, dvije panel rasprave. Prvi panel bavi se E, razvojem i sadašnjim stanjem vezanim uz nezakonito ribarstvo, a drugi panel će se baviti načinima borbe protiv e, tih aktivnosti. Na, go, govornici će također e, čuti pitanja zastupnika nakon završetka prvog panela, a nakon drugog panela također će zastupnici imati istu priliku postavljati pitanja govornicima. Mislim da možemo početi Predajem riječ Henriku bloma i sa sveučilišta iz Štokholma. On će održati prezentaciju o situaciji u Južnom oceanu, odnosno na Antarktici, dakle, u pogledu nezakonitog ribarstva. Izvolite. E, puno hvala gospođo predsjedavajuća, dragi zastupnici, hvala što ste mi dali priliku da e, vam se obratim i kažem nešto o ovoj temi. Ovo je mala studija slučaja o razvoju nezakonitog e, ribolova te s pokušajem da se institucije bore s tim problemom. Bavi se pitanjem južnog oceana, oceana gdje postoji međunarodna komisija za upravljanje resursima. Dakle, oni su nadležni. Ovaj graf ilustrira službene prognoze, odnosno procjene, vezane uz ulov koji je rezultat nezakonitog, nereguliranog, prijavljenog e, ribolova u razdoblju od 1995. do 2009. godine. Možete vidjeti da postoje tri razine tih aktivnosti. Tu se postavlja e, pitanja što su subjekti napravili tijekom tih faza, E, što se općenito e, napravilo po tim pitanjima. 90 e, 90. godina se pokazalo da je neprijavljeni ribolov tri puta veći od prijavljenog. Evo, ovo je primjer ribe koja podliježe nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribarstvu. 1997. godine E, znanstveni odbor Kamela, e, Kamelera je zaključio da će doći do e, će doći do istrebljenja albatrosa još jedne životinske vrste upravo zbog izlova ove prethodno pokazane ribe. I unatoč dakle osim toga nezakonit ribolov ide u smjeru da će zapravo doći do istrebljenja e, ribe koja je prikazana na prethodnoj e, slici. I zemlje koje su članice ove komisije su na neki način se pokušale tome suprotstaviti. Ova animacija pokazuje dinamiku e, jednog aspekta tih nezakonitih aktivnosti u ovoj regiji. Predvojednica u borbi protiv nezakonitog ribolova je ovdje također naznačena. Ovdje e, o trokutima su obna, označena ribolovna područja i isto tako možete vidjeti e, oznake za zemlje koje su uključene u e, ribarstvo. Znači, ovo je iz 90. godina, dakle to je bio prvi vrhunac nezakonitog ribolova. Čile i Argentina su tu, označene i kao i Belize u Centralnoj e, Americi kao zemlje čiji su brodovi sudjelovali u tim aktivnostima. Kao što vidite, obrazac se promijenio u drugoj fazi. Chile i Argentina više nisu slale brodove e, koje su se uključivale, koje su sudjelovale u tim aktivnostima, ali e, Urugvaj, još jedna članica te komisije, je sudjelovala u tim aktivnostima, a isto tako i Belize i e, zemlje Središnje Afrike koje nisu članice komisije Kameler. Tijekom e, druge faze pokazalo se da, da se doista radi o malom broju članica Kamelera koje su sudjelovale u tim e, aktivnostima, dok su zemlje Središnje Afrike a isto tako je i Kambođa i još neke druge zemlje koje nemaju veze s Kamelerom su sudjelovali u takvim nezakonitim aktivnostima. I Dakle, radilo se o zemljama koje ili nisu članice komisije Kamelor ili imaju dosta ograničene kapacitete za borbu protiv nezakonitog ribolova. Ovdje možete vidjeti grafički prikaz koji se temelji na velikom e, broju intervjua s osobama koje su uključene u kamelar i e, upravljanje e, nezakonitog ribarstva. Mnoge, neke države članice su bile e, aktivno uključene, pa je na početku bilo teško razraditi političke mjere koje bi bile djelotvorne. E, ovdje gore na vrhu, s lijeve strane, možete vidjeti e, norveške nevladine udruge, vlade, koje su 90. godina počele shvaćati zapravo obujam nezakonitog e, ribolova. To nije nešto što je bilo riješeno u konvenciji e, Kamelar i zapravo se time nitko nije puno bavio. Jedna nevladina udruga je dobila sredstva od norveške vlade, te su surađivali s predstavnicima e, ribarske e, industrije iz Norveške da bi dobile informacije o nezakonitim aktivnostima. australski, australska nevladina udruga je također počela istraživati te aktivnosti. I te udruge su počele na neki način um, otkrivati koje su to uh, države zastava uključene i tako dalje. One su objedinile resurse i one su osnovale organizaciju koja se zove ISOFISH. Evo, ona je označena i ovdje na ovom prikazu i oni su Kamelaru iznosile izvješća i ASOC koji je organizacija koja je zadužena za područje Antarktike je također sudjelovala u tom procesu. Argentina i e, Čile su se uključile u tu aktivnost i zapravo su tim E, brodovima skinute zastave tih e, zemljama, e, brodovima tih zemalja i tako je došlo do smanjenja nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova. Pod, brojem, pod oznakom B se dakle, nalazi organizacija ISOFISH i iz Južnog oceana zapravo su otklonjene te nezakonite aktivnosti i sami subjekti koji su se takvim aktivnostima bavili e, su navedeni u izvješću. Međutim, e, e, tijekom početka sljedećeg novog dakle, stoljeća je došlo do porasta nezakonitih aktivnosti. Kamelar je uložio jako puno truda da bi se uvele povlastice, odnosno dozvole za ribolov i htjeli su se boriti protiv nezakonitog e, ribolova i oni su pokrenuli organizaciju Koalto. Koristili su neke neortodoksne metode, te su e, zapravo organizirani su e, sasnici zatvoreni za javnost gdje je Kolto bio promatrač. i također je došlo do skidanja zastava s brodova e, koji su bili zastave pojedinih zemalja, uključujući i Urugvaja. Oni su zapravo razotkrili e, zemlje i pojedine subjekte i sami koji su se bavili nezakonitim ribolovom, pa se i ta aktivnost smanjila. Kamelar je e, tijekom 2000. godina počeo razvijati svoje aktivnosti uz potporu Europske zajednice, pa su napravili program dokumentacije o ulovu, ali se radilo samo o papirologiji i one, taj program mu omogućavao da se zaobiđe postojeće zakonodavstvo. Tijekom tog razdoblja Kamelar je je tu i dakle napravio elektronički program E, dokumentacije koja se odnosi na ulov i napravljena je e, crna lista zemalja i Francuska i Australija je recimo e, puno uložila da bi smanjile te aktivnosti. Oni su povećali kontrolu na moru i mislim da je Australija 200 dana godišnje provodila, trošila na kontrolu um, brodova na otvorenom moru, što je tada bilo do presedana. Također se kontrola vršila i iz zraka. Predstavnici udruga i ribarske industrije bili su ključni u uh, po ohrabrivanju vlada da poduzmu određene akcije. I aktivnosti vlade u posljednjim godinama su se pokazale djelotvornima i prema procjenama e, razina, odnosno ulovu e, kao rezultat nezakonitih aktivnosti se značajno smanjio. Evo ovaj prikaz je rezultat ankete e, među 200 organizacija koje prikupljaju podatke o nezakonitom ribolovu ima ih doista jako puno u svijetu. Svaka kockica predstavlja jednu zemlju, krug e, nevladinu udrugu, a zapravo e, piramida e, industriju. Kao što vidite, zelena točka ISOP, to je nevladina udruga u, Kolmaru i ovaj narančasti trokut, e, koalto, one imaju jako puno veze u svijetu. Zahvaljujući alatima koje proističu iz e, mreža, mogli su se zapravo vidjeti napori koje vlade e, ulažu u borbu protiv nezakonitog ribolova. Kao što vidite, radi se o kompleksnoj mreži, potrebno je puno organizacije, puno ekspertize da bi se taj problem riješio. Australska vlada surađuje sa nizom nevladinih organizacija koje se bave e, razvojem politika, e, kriminalističkim istragama i tako dalje. Dakle, to je nešto što je specifično za Australiju. Razvoj i e, sadašnje stanje. Sasvim je jasno da će akteri se mijenjati zajedno sa promjenom politika jedna studija je pokazala da su subjekti uvijek korak ispred e, kreatora politika i uvijek se uspijevaju prilagoditi e, politikama. I recimo subjekti iz EU su e, bili osuđeni i zapravo napori Kamelara E, u borbi protiv nezakonitog ribolova su se pokazali djelotvornima. Još jedan uspjeh kamelara je da su neki brodovi koji su e, plovili i djelovali u području e, kamelara se preselili drugdje. Recimo neki su lovili morske pse u blizini Madagaskara, međutim budući da je kontrola kamelara se povećala, E, ta se aktivnost smanj, nezakonita aktivnost smanjila. Dakle, akteri stalno razmišljaju koji bi im trebao biti korak, sljedeći korak, što će se dogoditi dakle, s promjenom politika, što trebaju napraviti da bi bili uspješni u tom području. Naravno, ta dinamika e, se primjenjivala u razdoblju kada je bilo doista malo globalnih zakonnih e, instrumenata pa se aktivnost mogla seliti iz mjesta u mjesti. I u međuvremenu se zapravo um, globalna legislativa u tom području um, dosta razvila. Sasvim je jasno da vlade, industrija i nevladine organizacije polaze od uh, stava da imaju zajednički interes uh, da bi se borile protiv ovog problema. Naime, jedan od njih je um, uh, prijetnja populaciji um, morskih ptica i količina nezakonitog ribolova je povezan sa uh, brojem dozvola. Znači, E, ako je nezakonit ribolov e, velik, onda je e, kvota manja. Dakle, možemo izračunati ako uložimo 2 milijuna dolara sada, značemo koliko ćemo novaca dobiti kroz povećanje naših kvota ako se smanji nezakoniti ribolov. Dakle, postoji velika korelacija, jasna korelacija između kvota i nezakonitog ribarstva kvote također potiču smanjenje nezakonitog e, ribolova u e, području kamelara među ostalim i zato što neke zemlje imaju veliki interes zaštite vlastitih e, granica suvereniteta u Južnom oceanu. Dakle, ključno pitanje, kad je riječ o borbi protiv nezakonitog ribolova, je pitanje poticaja i to poticaja između različitih aktera koji imaju komplementarne e, interese i treba ih zapravo harmonizirati kako bi se e, postigla sinergija u borbi protiv tih kompleksnih e, problema. Mislim da razvoj institucija je vrlo bitan i e, opisao sam zapravo razvoj e, kamelara tijekom 15 godina. Potrebno je puno vremena da se razvije institucija, ali ne državi akteri mogu E, odigrati vrlo važnu dodatnu ulogu uz vladine napore. Treba reći također da su vlade tim e, akterima dale prostora tijekom međunarodnih kriza i to je omogućilo razredu novih e, politika. Na primjer, e, popis nezakonitih aktivnosti Kamilara iz 2003. godine imao je prethodnika koji, pre, dakle radilo se o takozvanoj crvenoj listi koje su osmislile ne vladine udruge. A nakon toga je to taj popis, tu listu Kamelar formalizirao. Neke e, nevladine udruge su također e, imale programe razrađene za povećanje sljedivosti ulova i to je također formalizirano u okviru ECDS-a. E e dakle, radi se o dokumentacijskom programu za bilježenje e, ulova. Dakle, liderstvo može doći iz neočekivanih izvora. Neki ključni lideri bili su zapravo pojedinci koji su doveli do evolucije kamelara kako bi on postao djelotvorna institucija za rješavanje ovog problema. Mislim da je jedan od najvažnijih e, rezultata ove studije slučaja da se radilo zapravo o malom broju pojedinaca i struktura koje su uspjele promijeniti dinamiku e, nezakonitog ribolova tijekom ovog vremena. Hvala. Zahvaljujem gospodine prelazimo odmah na sljedećeg govornika, a pitanja za vas ćemo imati kasnije. Profesor Alan Soldo, odjela za e, sveučilište iz Splita iz Hrvatske. I imate riječ na 15 minuta, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelji, dame i gospodo. Ja ću nešto govoriti i dati vam jedan kratak sažetak o nezakonitom ribarenju i ukazat ću na neke najnovije slučajeve e, koji pokazuju koliko je sofisticirano trenutno nelegalno ribarenje. Dakle, općenito NNN ribarenje je ribarenje koje krši e, pravnu regulativu narodnu i međunarodnu i sva tri aspekta neregulirano, neprijavljeno i ne e, zakonito je uključeno u ovu definiciju, ali neću previše govoriti o tome, nego samo ukazati na to da ribarenje NNN se provodi, provode e, plovila koja imaju povlastice i dozvole i one koje nemaju. One koja nemaju zapravo love bez dozvola e, u nacionalnim vodama ili u prelaze granicu u područje za koje nemaju dozvolu, a radi se i o plovilima na otvorenom moru koja iz istog razloga, razloga prelaze granice. No, nezakonito ribarenje mogu provoditi i one, ona plovila koja imaju dozvole, primjerice ako koriste nezakoniti alat ili ukoliko hvataju preko dozvoljenih klota, kvota u zatvorenim područjima tijekom lovostaja, ukoliko prelaze ograničenja za, za prilov, ukoliko ne prijavljuju djelomično prijavljuju podatke. Također, neprijavljeno ribarenje se odnosi na aktivnosti gdje ulov nije u potpunosti prijavljen ili ga je pogrešno prijavljen, dakle znači da je prijavljen manji iznos od stvarnoga. U takvoj situaciji obično postoji kvota za određenu vrstu, tako da ili postoji ukupna kvota ili postoji podina kvota za to određeno plovilo. I zatim imamo neregulirano ribarenje koje se odnosi na različite aktivnosti. Obično se radi o lovu na otvorenom moru i to su plovila koja nisu potpisnice regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom. Ovdje imamo jednu sliku koja prikazuje različite oblike NNN ribarenja koje se odvijaju bilo u nacionalnim vodama ili u isključivom gospodarskom pojasu do 200 milja od obale i isto tako u područjima gdje postoji, postoje određene mjere za upravljanje e, koje su uspostavile regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom. isto tako ovdje imamo i otvoreno more, dakle područje gdje ne postoji nikakve mjere za upravljanje. U određenim područjima postoji postoje poznati oblici e, nezakonitog ribarenja, primjerice u Africi, koja je lokacija gdje je zapravo najveća, najviša razina nezakonitog ribarenja i vidi se da se koristi neprijavljeno ribarenje u zatvorenim područjima ili isto tako da strana plovila e, love zbog toga što je naravno tim zemljama nije moguće uspostaviti kvalitetnu kontrolu nad svojim e, morem. A sljedeći oblik e, ovakvog ribarenja je krivotvorene dozvole ili neprijavljivanje, pogrešno prijavljivanje ulova, zatim ribarenje zaštićenih vrsti, što je osobite osobit razlog za brigu zbog toga što se ovdje često radi o vrlo migratornim ribama koje su zaštićene diljem svijeta, ali u tom konkretnom području ih se lovi bez ikakvih mjera za upravljanje. Zatim e, lov van kvota, to je vrlo običajeno, zatim upotrebljavanje zabranjenih alata i metoda, zatim nezakoniti pretovar, što je trenutno u porastu i to kao reakcija na sve više kontrola koje se provode i iskrcavanje vezano uz nelegalno prekrcavanje, imamo iskrcavanje u neautoriziranim lukama i lov bez promatrača na brodu ili nekorištenje sustava za nadzor brodova. Kada govorimo o vrstama koje se love nezakonitom ribarenju, možemo vidjeti ovdje imamo procjene koje govore da je gotovo 80% svih pridanih riba koje se uhvati zapravo su rezultat nezakonitog ribarenja. Sljedeća grupa koja je uvelike ugrožena sa visokim postotkom e, je pastrve i lososi i e, razna priobalna riba. Dakle, ovo ovdje rangiranje iz 2009. godine zapravo visi o pojedinoj zoni, o području e, na koje, o kojem govorimo kad se radi o nezakonitom ribarenju, e, jer negdje postoje ribe koje su u jednom području više komercijalne, e, tako da će u tom području ovakva lista biti, imati drugačiji poredak. Ukratko, nezakonito ribarenje je nešto što poznajemo od drevnih vremena. Zapravo najveći porast ovakvog ribarenja e, dogodio se u 50. godinama prošlog stoljeća e, kada su se razvile ribolovne flote Sovjetske unije i nakon toga su se slične flote razvijale u Japanu, e, drugih državama, na dalekom istoku, europskim državama i Velikoj Britaniji, u Sjedinim američkim državama u 70-ima. Dakle, to je neregulirano ribarenje bilo i zbog toga došlo je do određenog odgovora u sredinom 70 do sredine 80 kada su se počele voditi regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i kada se počelo uspostavljati isključiv gospodarski pojas u većini država. Dakle, većina aktivnosti koje su kršile ove mjere su se su proglašene nezakonitim ribarenjem. E, svi znamo o FAO, o kodeksu ponašanja za odgovorno ribarstvo, koje je zapravo temelj e, za njihov međunarodni akcijski plan za sprečavanje i e, zaustavljanje nereguliranog, neprijavljenog i nezakonitog ribarenja. I to je zapravo bila osnova za uredbu vijeća 1005 iz 2008. kojom se uspostavlja sistem zajednice za sprečavanje i uklanjanje NNN ribarenja. Dakle, nakon toga smo imali i uredbu komisije, ali što se dogodilo u proteklih nekoliko mjeseci? Dakle, nezakonito ribarenje je postalo prepoznato kao globalni problem, tako da iz Bijele kuše došao jedan memorandum, predsjednički memorandum o uspostavljanju sveobuhvatnog okvira za borbu protiv nezakonitog ribarenja. Europska unija, naravno, kao što smo već spomenuli, predvodi u borbi protiv nezakonitog ribarenja. E, tako da je primjerice komisija 10.6.2014. E, upozorila Filipina i Papu Novog Gvineju zbog nedostatnih aktivnosti koje su provodile u borbi protiv nezakonitog ribarenja, a prije dva mjeseca produžila je rok za Kurosao, Ganu i Koreju da bi poduzela neke koreka protiv nezakonitog ribarenja. Već smo rekli da je udio nezakonitog ribarenja 10 e, do 20 milijardi eura svake godine, što je barem 19% e, prijavljenog ulova diljem svijeta. Dakle, rekli ste i sami da time nezakonito ribarenje postane drugi najveći proizvođač morskih proizvoda, ribolovnih proizvoda. Ali to je zapravo to se temelji na raspoloživim podacima. Postoje neke druge procjene, prema nekim stručnjacima e, godišnje bi to iznosilo oko 11 milijuna tona, a drugi predlažu da je čak i možda 26 milijuna tona. To bi značilo između 14 do 33 posto ukupnog svjetskog ulova 2011. godine. Kad gledamo prema regijama, spomenuli smo zonu Zapadne Afrike koja vjerojatno ima najveći, najveću opasnost e, od ovakvog ribaranja jer ondje se procjenjuje da je 40% ukupnog ulova e, nezakonito. Na zapadnom Pacifiku to je 34% ukupnog ulova, u sjeverozapadnom Pacifiku, osobito u zapadnom Berigovom moru, 33% ulova odlazi na NNN i u jugozapadnom Atlantiku, iako nemamo baš previše podataka, tako da vam možda nije baš najpouzdaniji, stručnjaci predviđaju da bi ovdje bilo oko 32% ukupnog ulova koji odlazi na NNN ribarenje. Europska unija je važna meta za nezakonite ribolovce jer je najveći uvoznik i jedan od najvećih proizvođača i izvoznika e, ribe. Koji je problem sa ovime? Prije svega imamo negativan e, utjecaj na ciljenu vrstu i na cijeli ekosustav i to zbog toga što je udio nezakonitog ribarstva nešto se ne uzima u obračune. Dakle, zakonite kvote za ulov koje se daju za određenu regiju, na taj način nisu pravilno određene i stručnjaci obično pretpostavljaju da se lovi manje ribe nego što je stvarno slučaj. Dakle, stručnjaci tako precijenjuju veličinu ribljeg fonda i za sljedeću godinu kvote postavljaju previsoko. Dakle, to uvijek na pretjerano iskorištavanje izlazi. Također, nezakonito ribarenje stvara problem pretjeranog e, ribolova zbog toga što nezakonite plovila e, love čak i u područjima gdje postoji potpuna zabrana ribolova. Nadalje, e, za mnoge riblje fondove se već zna da su pretjerano iskorišteni, tako da dodatni pritisak na te vrste zapravo dovodi do još gore situacije za ovakve riblje fondove i to u vrlo kratkom vremenskom robu. I na kraju uništava se ekosustav zbog toga što je ovako ribaranje nezakonito i koristi se različiti ribolovni alati, različite tehnologije i uništava se ekosustav zbog toga što nema nikakvih konsekvenci za korisnike. Sljedeći problem je negativan utjecaj ne samo na ciljenu vrstu, nego na ugrožene vrste, osobito na kornječe, morske pse, sisavce koji su zaštićeni na međunarodnoj razini, ali nezakonito ribaranje to ne uzima u obzir i smanjuje produktivnost i biodiverzitet i stvara u ekosustavu neravnoteže. Nadalje imamo veliki gospodarski gubitak koji može biti izravan ili neizravan. Izravan je zapravo vrijednost samih ulova. imamo gubitke od iskrcajnih naknada, licenca, poreza koje moraju plaćati legalni e, ribolovci, osobito u slučajevima gdje postoji e, pretovar ili gdje se ulov iskrcava u neovlaštenim lukama. I konačno imamo utjecaj u nedostatak dohodka i na smanjenje zapošljavanja u ovim vezanim industrijama. Nezakonito ribarstvo je vrlo zainteresirano za one vrste koje su pretjerano izlovljene, tako da uvijek postoje neka ograničenja za izlov tih vrsta, a e, njima se može trgovati u malim količinama tako da su njihove cijene prilično visoke. I zbog toga je nezakonito ribarenje prilično e, koristan posao za ribare koji se time bave. Isto tako naravno nema nijakvih e, davanja, nijakvih poreza na taj ulov, a i može ga se provoditi e, bez ikakvog kažnjavanja, odnosno to je pretežno slučaj u teritorijalnim vodama isključivih gospodarskih pojasa onih zemalja koje si ne mogu priuštiti da e, uspostave sustave, skupe, složene sustave nadzora kao što mi imamo ovdje u Europskoj uniji. I naravno ta je situacija vrlo nezgodna u zemljama u razvoju, primjerice zapadna obala Afrike, e, postoje podregionalne organizacije za upravljanje barstvom. nju činjava sedam država kao Poverde, Gambija, Gvineja, Gvineja, Bisao, Mauritanija, Senegal i Sierra Leone. I ta komisija je sastavila detaljan popis e, različitih uzroka nezakonitog ribarenja. Prvi je nedovoljno osposobljeno osoblje u nadležnim tijelima. Drugo je motivacija samih tijela da istražuju e, situaciju, dakle financijski slabe države imaju veće prioritete od borbe protiv nezakonitog ribarenja. E, nadalje postoji vrlo visoka korupcija jer su plaće u takvim zemljama niske, a vlasnici plavila to iskorištavaju kako bi e, promatračima i e, administraciji mogli davati isplate i prikrili svoje aktivnosti. Zatim održavanje kupovina e, patrolnih brodova i sličnog je vrlo skupo i za učinkovitu kontrolu prilično velik broj sati se mora provesti e, na moru ili u zraku. A neke države također iz logističkih razloga nisu operativne, e, primjerice nastatak goriva, režima održavanja i tako dalje. Dakle, ova komisija je zaključila s time da plovila uz zapadnu obalu Afrike, koja se bavlja nezakonitim ribarenjem, e, funkcioniraju 365 dana godišnje. Dakle, to je vrlo snažan pritisak na riblji stok u zapadnoj Africi. Kako se boriti protiv nezakonitog ribarenja? Jedna od najvažnijih stvari je mnogo stroža kontrola države gdje je brod registriran, čiju zastavu brod vije. Dakle, tu imamo e, zastave e, gdje, odnosno plovila, gdje se vije zastava koja nije zapravo zemlja porijekla ovih plovila ili plovila napuste luku s jednom zastavom, a promijene ju e, tijekom lova, kako im to odgovara. I isto tako postoji procjena da barem 1500 plovila e, značajne veličine koriste upravo te zastave pogodnosti. E, Međunarodna federacija sindikalnih radnika e, popisala je 34 zemlje koje koriste ovakve zastave pogodnosti i na tom popisu možemo vidjeti da E, bi Europska unija mogla regulirati neke od tih država i kontrolirati ovu situaciju sa korištenjem zastave pogodnosti mnogo striktnije. Dakle, da naglasimo e, razinu sofistikacije nezakonitog ribarenja, koja je posljedica najnovijih kontrola koje se nameđu, spomenut ću slučaj plovila Der Horing 569 ili Naham broja 4. Dakle, plovilo ima zastavu Omana i dobilo je dozvolu pristajanja u jednoj južnoafričkoj luci i nakon inspekcije e, ustanovljeno je da je pogrešno prijavljen iznos e, ulova uz spremištu broda, ali daljnja istraga pokazala da, iako ima zastavu Omana, da je vlasnik iz Tajvana. Nadalje je utvrđeno da je ime e, plovila Naham 4 e, lažno ime i plovilo je zapravo već bilo poznato kao Der Horng 569 e, i plovilo pod zastavom Belizea. No problem je da taj, tajvanski vlasnik Der Hornga 569 prijavio da je ona ukradena 2009 plovilo je možda samo dobilo drugo ime, Naham 4, ali to je zapravo ime već bilo u koristio jedan drugi manji broj koji je bio registriran e, pod komisijom za ribolov tu na Indijskom oceanu. I nadalje utvrđeno je postoji čak možda četiri plovila koja su radila pod ovim imenom Naham 4 i barem dva identifikacijska broja su bila povezana uz to ime jedan koji odgovara plovilu Naham 3, a drugi plovilo pod, nazivom, e, pod nazivom Der Horng 569. Dakle, više manje nitko zapravo ne zna koje je to konkretno plovilo. I e, također regionalne organizacije za upravljanje ribarstvom e, imaju neke dobrovoljne mjere, primjerice prethodno e, obavještajanje prije uplovljavanja luku i neke druge zahtjeve. No, te mjere su bile do sada pretežno neučinkovite jer su dobrovoljne i ti instrumenti nabvezuju države članice da posvete resurse ili e, dovoljno političke volje da se uhvate u koštac sa nezakonitim ribarenjem. Dakle, nužna je potrebna ratifikacija i provedba ovih mjera. Kao što ste već vidjeli na priješnjim slajdovima, također postoji potreba za velikom pomoći zemljama u razvoju, a isto tako i potreba za velikom bazom podataka na svjetskoj razini zbog toga što suradnja i razmjena informacija je nešto što je ključno za e, borbu e, protiv ovakvih e, visoko sofisticiranih plovila koji se bave nezakonitim rebarenjem. Ja dolazim iz Mediterana pa sam vam želio pokazati još jedan slajd iz 2004 temeljen na raspoloživim podacima. I to je broj plovila koje su optužene za nezakonite aktivnosti između, 90 i, 1980. i 2003. I možete vidjeti da e, u Mediteranu zapravo ne postoji na ovoj slici nezakonitog ribarenja. Za mene koji dolazim iz Mediterana to je naravno bilo vrlo čudno jer e, znamo kakva je situacija stvarno. Tako da je održana radionica o nezakonitom ribarenju 2013. ribarenju u Mediteranu i zaključila je da je nezakonito ribarenje jedna od najvećih prijetnji održivom ribarenju u Mediteranu. A na dosadašnjim slajdovima smo vidjeli e, da postoji pretpostavka da uopće nema nezakonitog ribarenja u sredozemlju i oprema koja se najčešće koristi e, su hoće, potegaće i plovuće lebdeće mreže. Lovi se plavara putunu, škampe i sabljarku. A Zaključno možemo reći da trenutno nam nedostaju podaci o samoj naravi i opsegu nezakonitog ribarenja. Dakle, kada govorimo o raspoloživim podacima, prošle godine smo primjerice od jedne reakcije, imali jednu agenciju MediaRect koja je dokumentirala da je preko 130 tona plavore petune bila nezakonito ulovljena i to u Italiji, a nju su zapljenile nacionalna tijela. Dakle, s druge strane smatra se da je ovaj iznos tek dijelić ukupne količine koja dolazi na crno tržište Europe a znamo i da marokanska flota hvata sabljarke u Gibraltaru i da koristi mreže zabranjena 2003. Dakle, ova riba se uvozi u Španjolsku i zatim dolazi do Italije. Samo govorim zapravo o tome kakvi su mi podaci na raspolaganju i e, ukazao bih na to da podaci zapravo pokazuju koji je stvaran opseg nezakonitog ribarenja. Što više imamo podataka, to ćemo vidjeti da je veći udio nezakonitog ribarenja. I ovaj posljednji slajd gdje bih samo e, spomenuo i ribarenje za preživljavanje, koje najčešće nije povezano za nezakonito ribarenje. O čemu se ovdje radi? Postoje različite definicije, uglavnom se radi o ribarenju koje nije sportsko, i koje se provodi kako bi se prehranila obitelj, rođaci, susjedi, ribolovca. Obično e, se koriste uzice i e, isto tako e, mrežista jačice do 200 metara duge i koriste se mala plovila u blizini mjesta prebivališta. Ovako ribarenje za preživljavanje je zapravo dozvoljeno u Europskoj uniji prema uredbi vijeća 27371, koji kaže da bi trebalo očuvati tradicionalne ribarske aktivnosti. E, dakle, u nekim zemljama, Danskoj, Švedskoj, Finskoj je tako nešto dozvoljeno, ali na Mediteranu je to nezakonito zbog toga što prema uredbi o sredozemlju 1967 upotreba mreža, postojačica i sličnih mreža će biti zabranjena za e, rekreativno ribarenje. Dakle, to ribarenje za preživljavanje je na sjeveru Europe zakonito, no u Mediteranu nezakonito. I ako pogledamo ovu nedavnu sliku iz 2014. A, e, imamo rekonstruiran ulov prema sektorima, možete vidjeti usporedbu između industrijskih podataka, ili da kažem službenih, dakle onih prijavljenih kao totalni ulov, i e, rekonstruirani e, procijenjeni ulov gdje ovo ribaranje za preživljavanje također ima velik udio u ulovu. Dakle, ovo su podaci Španjolske, Francuske, Italije, Turske, ali može ih se primijeniti i na druge e, sredozemne države, uključujući i Hrvatsku iz koje ja dolazim iz Grčku. Dakle, problem je da je ovakvo ribarstvo teško kontrolirati. Jer kao što sam rekao, koriste se mala plovila mm, u blizini e, svoje prebivališta, love i love e, jednostavno za svoj ručak večeru. No problem je u tome što postoji velik broj ljudi koji tako žive. Dakle, stanovništvo na obali, na otocima i mi njih zapravo stavljamo van zakona. Dakle, neovisno o kontrolama koje se u tim državama može provesti, ne bih očekivao da će tako nešto e, nestati. Tako da jedan od mojih prijedloga e, da se zapravo to učini e, zakonitim u sredozemlju kako bismo mogli taj oblik ribarstva pratiti i uračunati ga u modele procjene ribljih stokova. Dakle, te podatke možemo doista upotrijebiti i na taj način e, održati e, zdravije riblju populaciju u sredozemlju. Hvala. Uh, Hvala vam. Obje, obje prezentacije su bile jako interesantne. A sada otvaram... E, sada imate mogućnost postavljati pitanja. Gospođa Tomašić. Thank you. Um, Hvala vam. Moje pitanje na gospodinu Soldi, ali ću ga postaviti na hrvatskom. Boriti se protiv ilegalnog ribarenja ako sve države proglase svoj gospodarski pojas. Jer eh, ja mislim kada bi Hrvatska donijela odluku o proglašenju gospodarskog pojasa na Jadranskom moru, preuzela bi kontrolu i nadzor na četrnaest tisuća četvorna kilometra u nastavku njezina teritorijalnog mora i mene zanima koliko bi takva odluka utjecala na ilegalno ribarstvo i stanje ugroženih ribljih populacija i vrsta u hrvatskoj. Hvala Hvala vam eh, na pitanju. Mogu odgovoriti na engleskom ili na hrvatskom kako želite. Što se tiče proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Naravno da bi to pomoglo ribljem stoku, zato što trenutačno samo je mali broj plovila, hrvatskih plovila, koji, koje love u takozvanom isključivom gospodarskom pojasu, dok većina flote je zapravo talijanska. No problem ovog područja je e, da u tom isključivom gospodarskom pojasu da je to najveće mrijestilište riba u Jadranskom moru. I ribarstvo je u tom području posve neregulirano, iako je to dio mora koji je u Europskoj uniji, zapravo se nitko to ne regulira, jer ni talijanska, niti hrvatska inspekcija ne posjećuju to područje, zato što nema hrvatskih plovila. Stoga, ako bismo to regulirali, ako bismo imali strože kontrole, te na taj način smanjili ulov e, manjih riba i mlađi naravno da bismo u budućnosti od toga imali velike gospodarske dobiti ne samo za Hrvatsku već i za Italiju i ostale jadranske zemlje zato što ovo područje za mriješćenje naravno nije samo za Hrvatsku već i za sve ostale jadranske zemlje stoga da funkcioniralo bi no naravno to opet ovisi o spremnosti države, ovdje mislim na Hrvatsku, o spremnosti države da kontrolira to područje. I to je još jedno pitanje, no možda za jedan drugi sastanak, ne sada za ovaj. Hvala vam. Any other questions? Yes, Mr. Jado. Imamo li još jedno pitanje? Da, gospodin Žado. Hvala. Nisam čuo u potpunosti e, prvo izlaganje, nadam se da neću postaviti pitanje na koje ste već dali odgovor. Dakle, moje prvo pitanje je jesu li e, sve odredbe uredbi na razini Europske unije, SAD-a ili neke druge regije. Dakle, jesu li te odredbe promijenile vrste koje su najpogođenije E, nezakonitim ribolovom. Jer postoje regije koje imaju bolju kontrolu od drugih, kao i tipova brodica koje se bolje kontroliraju i tako dalje. Dakle, sve to utječe na vrste. Drugo pitanje odnosi se na drugo izlaganje. E, izneseno je puno brojki. Zanima me, imate li možda postotak ribolova Dakle, postotak zakonitog i postotak nezakonitog e, ribolova. Ali sasvim je jasno da postoji borba protiv nezakonitog ribolova, ali postoji ta siva zona gdje u jednom trenutku će jedan brod e, ribariti zakonito u reguliranoj zoni i tako dalje, a u drugom trenutku će se baviti nezakonitim ribolovom. Pa me zanima imate li podatke o tome, dakle o brodovima koji djeluju i zakonito i nezakonito. Okay, I could, I could just add uh, two Mogla bih dodati još samo dva pitanja prije nego što predam riječ našim panelistima. Imam pitanje za gospodina Esterbluma. Spomenuli ste da Dakle, što se dogodilo kad je e, kamerl bilježenje prešlo u elektronske očevidnike i da je to znatno unaprijedilo situaciju i možda biste nam možda nešto više o tome mogli reći. i sad ne znam da li je ovo pitanje za vas gospodina Soldu, no spomenuli ste dvije europske države, Maltu i Cipar, zapravo vidjeli smo ih na vašoj prezentaciji, dakle kao države koje imaju zastave pogodnosti. Možda da nam izložite koja je definicija zastave pogodnosti i zašto su te dvije države tu istaknute i ako mislite, ako nam možete reći nekoliko riječi o tome protiv čega se zapravo najviše moramo boriti na globalnoj razini, koji je najveći problem uh, nezakonitog uh, ribolova. Sada gospođo Rodos. Ja, vielen dank. Ich habe noch einige Fragen. Also es ist... Hvala vam. Imam ja nekoliko pitanja. Naši stokovi se nalaze u vrlo nepovoljnom položaju, ali cijeli okoliš, morski okoliš, a tu valja napomenuti i štetu s kojom se nose ljudi koji žive od more. No što je sa, sa UNEP-om, te povjerenstvom Interpola? Jesu li oni priznali nezakonit ribolov kao zločin protiv okoliša? kada se ljudi uhvate da e, u ovakvim djelatnostima, jesu li te kazne učinkovite? I možemo li mi u Europskom parlamentu nešto učiniti kako bismo pomogli u borbi protiv nezakonitog ribolova? Naravno, postoje oblici e, suradnje, postoje oblici koordinacije, upravljanja i kontrola Mislite li da su ovakvi um, surađivački programi dovoljni ili bismo mi možda morali definirati u sporazumima u ribarstvu da eh, se ljudima koji žive u tim zemljama i koji su zaduženi za aktivnosti nadzora da im mi osiguramo tu opremu. Na primjer ispregovarali smo sporazume o ribarstvu sa afričkim eh, zemljama, na primjer ako im damo na raspolaganje dovoljno sredstava za kontrolu, možda bismo mogli ublažiti taj problem. Dobro, ako nema više pitanja, onda ću najprije dati riječ gospodinu Ostrbovu. Hvala. Prvo pitanje, kako se provedbe propisi... Mislim da mogu reći da Ujedinjeno kraljevstvo je bila prva država koja je poguđena ovakvim vrstom e, ribolova i zbog toga smo e, provodili ozbiljne aktivnosti e, kontrole u južnom dijelu oceana i to je rezultiralo time da su dakle oni koji se bave nezakonitim ribolovom da su se pomaknuli više prema istoku. Dakle, to je oko otoka Južne Afrike, a Francuska je počet, počela razmišljati, razmještati svoju mornaricu i nakon toga su se operateri premjestili još dalje prema Australiji i kada je Australija počela provoditi struže kontrole, onda su se opet dakle pomaknuli još južnije prema Antartici. Tako da je došlo do povećanja ulova u Antartiku Mm, i to kod ulova patagonijske tune. E, promjena, to jest okretanje prema istoku, je isto tako utjecala na populaciju morskih ptica na e, tim otocima, ali osim tih ptica e, te su nezakonite prakse imale nepovoljne učinke na mnogobrojne druge vrste. Isto tako, vrlo je teško ocijeniti posljedice na riblje stokove zato što za pojedine stokove nemamo dovoljno znanstvenih podataka. Udaljene su i žive na, nekoliko, na dubini od nekoliko tisuća metara. No, populacije morskih ptica definitivno rastu, tako da zapravo tu se vidi direktna veza između nelegalnog i nereguliranog ribolova i posljedica na vrste. Drugo pitanje. E, omjer nezakonitog ribolova prema zakonitim ribolovom e, došlo je do povećanja brojeva u e, izdavanju dozvola u području Antarktika. I mislim da je zapravo sada trend da imamo puno više dozvola za zakonito ribarenje, a to je naravno zahvaljujući aktivnostima kontrole. Što se tiče elektronskih e, schema za bilježenje ulova, e, Kamrl je e, od 2001. koristi papirnati sustav i taj sustav bilo vrlo lako zaobići zbog čitavog niza razloga. No od 2003. taj schema povezana sa sustavom za nadzor vozila, plovila, tako da se moglo jasno vidjeti gdje se vode ribolovne aktivnosti, e, gdje je prijavljeno da je ulov ulovljen, zatim isto tako moglo se pratiti cijeli ulov od s plovila do tržišta. I ta je schema naravno na globalnoj razini u potpunosti e, dosta unaprijeđena i elektronska schema gotovo nemoguće ju je zaobići. Osim toga, ta je schema povezana i sa popisom e, plovila i ako se e, vozilo pronađe na tom popisu neće više imati e, pristup kvotama i neće moći dobiti dozvole. Tako da sustav se razvijao kroz vrijeme. Isto tako čuli smo da neki drugi operateri sada rade na imitaciji te elektroničke scheme tako da očito je da i druge organizacije je žele preuzeti upravo zato što dobro funkcionira. još jedno pitanje o Interpolu koje je bilo, te o zločinu protiv e, okoliša. Nešto što nisam spomenuo, ali mislim da se profesor Sol do toga dotaknuo, je to da nezakoniti ribolov vrlo često funkcionira poput međunarodnog organiziranog kriminala i to je priznato na globalnoj razini. Isto tako priznate su e, lokacije u e, južnom Pacifiku gdje ovakva vrsta ribolova ima stvarne veze sa organiziranim kriminalom i te su stvari doista mobilizirala Interpol i njihove aktivnosti te e, međunarodni međunarodnu mrežu za nadzor i kontrolu. To je partner Interpola u izgradnji kapaciteta i u širenju informacija na globalnoj razini. Te posljednji aspekt e, o tome što može učiniti Europski parlament, jasno je da je potrebno e, raditi na izgradnji kapaciteta u zemljama u razvoju. Jako je važno da zemlje članice se uključe u aktivnosti e, IMCS-a, to je jako važno surađivati dakle i na neformalan način da se razmjenjuju informacije i podržati naravno aktivnosti u borbi protiv nezakonitog i nereguliranog e, ribolova. Mislim da norveška vlada dosta toga financira i jedna američka privatna zaklada. Stoga mislim da e, je važno podržati aktivnosti obiju organizacijama. Hvala vam na odličnom objašnjenju, a sada profesor Soldo. Hvala vam na pitanju. E, što se tiče Malte i Cipra na popisu, moram reći da ovo nije moj popis, ovo je popis e, Međunarodne federacije e, radnika i to se temelji na broju plovila koji su uhvaćeni sa nezakonitom količinom ulova. Tako da tu govorimo o tome da te zemlje zapravo imaju veliki broj plovila koja ribolove nezakonito. Naravno, Europska unija može nešto više učiniti i bolje regulirati, zato što e, sada postoji stroga kontrola kod dobivanja takvih zastava. A u budućnosti će kontrola morati biti još stroža i nadam se da ćemo na taj način riješiti problem tih zastava, te e, mislim da će biti sve manje zemalja koje imaju zastave pogodnosti. Zatim kako se boriti protiv ilegalnog i neprijavljenog e, ribolova. Pa, to je globalni problem. I rješavanje problema sa zastavama pogodnostima znači i da moramo imati jednu globalnu bazu podataka. Ako bismo imali globalnu bazu podataka o svim plovilima i to posebice o onim velikima, jer ne treba nam baza podataka o malim plovilima koji ostaju u teritorijalnim vodama ili ne odlaze daleko od luke. Naravno, ovdje govorimo o kad govorimo o plovilima koja se bave aktivnostima neprijavljenog ribolova, govorimo o velikim plovilima koja e, plove dakle, u daleka mora. Tako da ako bismo imali takvu globalnu bazu podataka, onda bi bilo lakše razmjenjivati podatke između zemalja članica i ne bismo imali slučaj da E, vlasništvo je, da je plovilo dakle u vlasništvu Tajvanaca sa glavnim sjedištem u Omanu i tako dalje, dakle četiri vrste podataka i zemalja. Tako da takav postupak mijenjanja imena i mijenjanja zastava neće biti više moguć. A s obzirom na to da je to globalni problem, znači da nam je potrebno i globalno rješenje i globalna suradnja. Hvala vam, mislim da je ovo bilo vrlo korisno. I sada dolazimo do e, sljedeće e, prezentacije koja također želi odgovoriti na pitanje kako se boriti protiv nezakonitog ribolova. I prva je Tatjana Gerling koja je viša menadžerica www e, inicijative. A nakon toga, nakon vaše prezentacije ću odmah dati E, riječ kolegama da vam postave pitanja zato što morate ranije napustiti sastanak, tako da evo izvolite. Hvala vam. Dragi zastupnici, dame i gospodo, hvala vam što ste mi dali priliku da održim izlaganje kojom se bavim temom kojom se bavim već 20 godina. To je odnos kineske industrije i europskog tržišta. Ja ću iznijeti neke javno dostupne podatke i neke podatke kineskih stručnjaka. U prezentaciji ću dati pregled kineske industrije, ribarske industrije i prerađivačke ribarske industrije Zatim ću objasniti zakonodavstvo u području ribarstva. Potom ću, ću odgovarati na pitanja o tome što Europska unija i prije svega Europski parlament mogu napraviti u tom smislu i nastavit ću se držati zadanog mi vremena. E, Kina je zemlja superlativa. Radi se e, o zemlji s najvećom Um, ribarskom flotom. I oni love više od 12 milijuna tona u domaćim uh, nacionalnim vodama. Međutim, uglavnom uh, se ulov zadrži u zemlji. Uh, postoji problem prekomjernom izazova, izlova i e, jedini sustav mjera za zaštitu postoji e, tromjesečna ljetna stanka, odnosno lovostaj. Većina ribe koja se uhvati u blizini Kine koristi se za e, proizvodnju ribljeg brašna, a manje za ljudsku potrošnju. Ono što je specifično za europsko tržište je uloga Kine E, kao e, prerađivača e, morskih plodova. Glavna tržišta za kineske prerađivače su Europska unija, Sjeverna Amerika, Japan, te sve više Brazil, kojim se danas baš i ne bavimo. Možda bi vas zanimalo znati i da kineski prerađivači e, također otvaraju radna mjesta u Europskoj uniji za sekundarnu preradu. E, koja uloga Kine u Europskoj uniji u tom smislu? Dakle, ono što zanima Europsku uniju e, je ribarska flota za lov na velikim udaljenostima i ta tema obavijena je velom tajne i primjerice 38 zemalja s kojima Kina ima e, bilateralni sporazum o e, ribarenju u njihovom e, gospodarskom pojasu nisu javno dostupni prema odredbama tih bilateralnih ugovora. Informacije koje vam predstavljam dolaze iz 2012. godine te pokazuju da trenutno postoji 120 tvrtka ko, tvrtki koji se bave ovakvom vrstom ribarstva, dakle na velikim udaljenostima u Kini. 1800 e, brodica te više od 40.000 e, ribara, odnosno pomoraca. Velik dio e, ulova ostaje u Kini, 40% se izvozi. To napominjem zato što će se ta, taj podatak pokazati važnim kada ćemo govoriti o Europskoj e, uniji. Jako je važna tuna, to je jedna od najpopularnijih ribljih vrsta u e, Europi za potrošače i dakle tunu lovi 360 e, brodova, a ulov je više od 170 tisuća tona tom industrijom dominira pet najvećih tvrtki koji osiguravaju više od 70% ulova tone u Kini. Takva, ta flota je prije bila u potpunosti pod e, kontrolom države, a sada 70% tih tvrtki su u privatnom vlasništvu. Nekoliko riječi o upravljanju e, ribarstvom u Kini. Kao što sam rekla, Kina je doista fantastična, fascinantna zemlja ta e, flota za duge distance nastala je početkom 80. godina i e, tada je uspostavljen prvi državni ured za ribarstvo e, koje je bio pod nadležnošću Ministarstva poljoprivrede. Kinesko zakonodavstvo u području ribarstva ima jako puno različitih zakonskih mehanizama i oni imaju sve veću prisutnost na tržištu i vlada na neki način i industrija jedva drži korak s potražnjom. Treba reći da je Kina članica svih regionalnih organizacija za tunu te i WC-a. Također je potpisala ne ratificirala ugovor o sukladnosti iz 1995. godine. Nije potpisala sporazum o mjerama države e, Luke. 1990. godine potpisan je ugovor između Rusije i Kine za borbu protiv izlova jedne vrlo vrijedne vrste koja se tamo lovi. Dakle, kvota nije, dakle, za Alješku kolju e, nije onolika kolika e, je na međunarodnoj razini. I nekoliko informacija o upravljanju ribarstvom u Kini. Glavni problem je e, prekapacitiranost zbog vladinih subvencija postoji doista ogroman broj ribara u unutarnjim vodama, u e, običnim flotama za velike udaljenosti i vlada da bi osigurala e, posao za velik broj obitelji vlada mora zapravo davati i dalje e, subvencije za ribarstvo. Postoji je institucionalni nedostaci koji na neki način sprječavaju e, bolju regulaturu regulativu e, ribarstva, potrebno je ažurirati zakonodavstvo. Također bi trebalo uvesti monitoring i nadzor u provedbi i javnost bi trebala sudjelovati u donošenju odluka o zakonima vezanima uz ribarstvo. Osim toga, danas su ribari zapravo neinformirani o ograničenjima u ribarstvu, tako da dolazi do prekomjernog izlova i međunarodnih sporova. Ovo su podaci e, neovisnih studija i stručnjaka, kao što znate postoji Sea Around Us, taj jedan projekt, postoji i izvješće Europskog parlamenta prema kojem da su kineski e, ribarski brodovi prisutni e, u svim e, isključivim gospodarskim posebima osim u Sjevernoj Americi. Također su zamjećeni slučajevi gdje su kineski brodovi primjećeni u nezakonitom ribolovu moram reći Kine, samo tek jedan dio slagalice, jedan dio problema u pogledu nezakonitog e, ribolova. I mislim da ne bismo trebali na neki način upirati prstom u druge. Trebali bismo zauzeti jedan, jedan širi pristup kako riješiti pitanje. U Europskoj uniji mi imamo priliku za to. Ispričavam se nekoliko e, još riječi prije nego što prijeđem na rješenja. Što je pozitivno u cijeloj priči je da prije 2013. godine političari u Kini nisu uopće govorili o problemu nezakonitog ribarstva. Međutim, početkom 2013. godine zamijetili smo da se o tome puno više razgovara u Kini, da postoje pokušaj da se problem riješi. I i to uz e, pomoć e, drugih zemalja koje e, surađuju s Kinom po području ribarstva. Vratimo se europskom tržištu. ću vam nekoliko podataka. Kineska flota za duge distance je viđena u gospodarskom pojasu u velikom dijelu takvog pojasa Europskoj uniji oni vrlo često, dakle brodovi, kineski brodovi, često e, viju zastave drugih zemalja. Kao što je i profesor Soldo govorio, dakle, e, kada se radi o Tajvanu ili nekoj drugoj zemlji, to može biti indikativno. Dakle, može se dogoditi da kineski brod e, ribari u isključivom gospodarskom pojasu u Europskoj uniji, i i zapravo na taj način se bave nezakonitom aktivnošću. Još jedna mogućnost da Europska unija intervenira je da surađuje s Kinom kao velikim izvoznikom prerađene bijele ribe. Oni nemaju vlastitu flotu za e, bijelu ribu. E, ta flota je vrlo zapravo mala i bijela riba koja se prerađuje uglavnom dolazi s juga Antarktike. Znači, e, e, Kina uvozi ribu koja se prerađuje i onda se izvozi e, drugdje. U tom smislu su bitni certifikati o lovu i o izvozu i na taj način ako inzistira na tome Europska unija može dobiti odgovore na mnoga pitanja. Ono što je E, dakle, ono što je najvažnije u europskom zakonodavstvu e, o nezakonitom e, ribolovu je upravo taj certifikat o ulovu. To je doista sjajan mehanizam, odnosno instrument koji bi se trebao češće i više koristiti. I već sada postoje mjere kojima se može unaprijediti situacija, postoje. Dakle, stručnjaci su pokazali da recimo ako pogledamo slučaj ruske bijele ribe koja se prerađuje u Kini, dakle, e, Europska unija zahtjeva da na certifikatu e, ulova stoji masa i e, certifikat za ulov zapravo postaje neka vrsta izvoznog certifikata. Tu se ne navodi ulov s pojedinog broda on se može zapravo izdati e, u bilo kojem dijelu putovanja, recimo e, ili tijekom prerade u Kini ili nekog dijela tog procesa u e, Koreji ili u Rusiji. Dakle, može postojati jedan ili više certifikata o ulovu za isti iskrcaj. Ako sve objedinimo, kada riba uđe u Europsku uniju, kroz različita mjesta, bilo bi teško napraviti izračun, ali svejedno i, i dalje ne postoji na neki način mehanizam za, provjer, za unakrsnu provjeru tih različitih certifikata za e, ulov. E, tako da se time ne ostvaruje e, cilj e, zbog kojeg je uveden certifikat o lovu. I doista potičem na veću koordinaciju na razini Europske unije, te su potrebna dodatna sredstva za provedbu svih mjera. Kao što je prvi govornik rekao, certifikati za ulov su vrlo djelotvoran alat za veću transparentnost E, u lancu dobave. Osim toga, kad je reč o Kini prije svega, pozivam na dijalog s kineskim vlastima i drugim velikim ribarskim e, državama te uvoznicima e, o ribarskim aktivnostima na globalnoj razini, jer ovaj problem se može riješiti samo globalno. Ovdje u Briselu i u Europskoj uniji jedan e, transparentni i participativni e, proces bi omogućio i nama, odnosno nevladinim udrugama, da e, ponudimo svoje stručno znanje u rješavanju problema. Treba istaknuti aktivniju ulogu u olakšavanju E, provedbe postojećeg zakonskog okvira Europske unije. To je pogotovo važno u kontekstu sadašnje rasprave u SAD-u o uvođenju zakona o nezakonitom e, ribolovu u SAD-u, a SAD je također e, veliki uvoznik proizvoda ribarstva. I s time ću zaključiti svoju prezentaciju. Hvala. Prije svega htio bih zahvaliti Izabeli e, što je predsjedavala dok ja nisam bio ovdje e, i mislim da je to ona napravila, obavila odličan posao. E, hvala gospođo Gerling i već ćete čuti pitanja koja su vam namijenjena, samo sam htio nešto prokomentirati. E, malo je teško ne upirati u Kinu prstom. Evo, i sada, kolege, ako želite nešto reći, samo zatražite riječ. Gospodin Sirao. Janik Žado. Janik Žado. E, e, hvala na izlaganju zapravo e, ću se zapravo nadovezati e, na ono što je rekao gospodin Alanka Dek. E, Zapadna Afrika je područje gdje ima najviše nezakonitog ribolova. I ako nisam pogriješio, možda sam krivo shvatio, boje nisu bile jasne na prezentaciji. I ako sam dobro shvatio, e, Kina izvozi 65% nezakonitog ribolova u zapadnu Afriku. Sam ja to dobro shvatio? E, samo malo, vratit ću se na slajd o kojem pretpostavljam da govorite. O ovome govorite? Da. Da, ovo je rezultat dviju neovisnih studija. Radi se o projektu See Around Us. Evo, oni su um, dali ove podatke. Je li ovo javno dostupno? To je javno dostupno. Ali da li, da li na kinu otpada 75% nezakonitog ribolova u, u zapadnoj Africi. Dakle, pitanje je dosta precizno. Izvolite. Hvala vam na pitanju. Očekivala sam pitanje o zapadnoj Africi. Trenutno mogu vam dati različite brojke vezane uz Kinu iz e, nevladinih udruga. Postoje različite brojke E, s globalnim indikacijama. Kad je riječ o Kini, reći ću isto, postoje različite studije. Prema ovoj studiji radi se o 2,9 milijuna milijardi e, tona. Ja mislim da što više studija imamo, to smo bliže točnoj brojci. Ne mogu reći da je to egzaktna brojka i pozivam vas da pogledate različite studije jer sve koriste različite pokazatelje izvora informacija. Ali evo, to je ishod e, neovisne e, e, studije u okviru projekta More oko nas, See Around Us. Samo da se nadovežem. Povezujete li vi ovu vrstu nezakonitog ribolova i službenog partnerstva između Kine i vlada Zapadne Afrike. To, da iskreno govoreći, ja ne bi u tom smislu govorila, jer postoji premalo informacija o sadržaju bilateralnih sporazuma. Sami sporazumi nisu javno dostupni, bilo kakve iz, e, izjave u tom smislu bi predstavile spekulacije s obzirom na dostupne informacije. Tako da ne mogu odgovoriti ni da ni ne, jer nemam pred sobom, dakle nije dostupan tekst sporazuma. Sada predajem riječ e, gospodinu Santosu. Hvala. Hvala na izlaganjima. Kad je riječ o vašem izlaganju, kad je riječ o vašem izlaganju, rekli ste da velik dio ribe iz Kine je već prerađena riba. Nisam siguran jesam li to dobro shvatio. Dakle, većina ribe je zapravo prerađena. I kad je riječ o studiji u projektu Sea Around Us pokazalo se da je ribarstvo u Kini zapravo u neredu. S jedne strane e, e, e, prijavljuje se pretirani ulov, a premali ulov ovih ove flote koja lovi na velikim distancama se umanjuje. Dakle, proizvodi se onda pojavljuju e, s niskom niskom sljedivosti. Pa nije čudno da nedavna studija koja se temelji na PCR-u, odnosno genetici, na uzorcima iz supermarketa iz Ujedinjene kraljevine, se pokazalo je da 2 e, milijuna e, ribe komada ribe ima krivu deklaraciju. Imam dojam da Europska unija je predvodnik u e, zakonskom reguliranju ribarstva, ali istovremeno se čini da je taj sustav dosta propusan, da je lako uvesti ribu koja je rezultat nezakonitog ribolova To je zapravo više komentar nego pitanje. Ali moram priznati da nisam bio svjestan razmjera ove pojave. I Europska unija kao tržište je očito jako propusna. Hvala, dragi kolega. hoćete li odgovoriti? Samo trenutak. Odgovorite općenito na pitanje kolege. Uh, predem riječ Izabeli. Hvala vam na iznimno zanimljivoj prezentaciji. Jedna od najzanimljivijih stvari je da je Kina e, jedan od najvećih izvoznika prerađene bijele ribe i velik dio te ribe završi u Europskoj uniji i znam da je e, WWF pokušao surađivati s prerađivačkom industrijom Kine kako bi e, osigurao suradnju i kako bi se unaprijedila kontrola izvora te ribe. Biste li mogli reći nekoliko riječi o tome? I Mislite li da postoje neka tehnička sredstva koja bi se mogla iskoristiti kako bi se unaprijedila sljedivost te ribe osim elektronske, elektronskog programa za e, ulov? Bili se mogli koristiti e, uzorci DNK i tako dalje kako bi se osigurala e, sljedivost. Također ste spomenuli onako usput da Kinu brinu ograničenja koja uvodi Europska unija u pogledu nezakonitog e, ribarstva. Jeste li primijetili na koji način to zabrinjava Kineze, odnosno postoje li preusmjeravanja izvoza iz Kine na druga tržišta umjesto na u Europsku uniju zbog e, strožih propisa Europske unije. I treće, zapravo ovo što ću sada reći nije toliko pitanje koliko komenta. Rekli ste da ne postoji e, sustav unakrsnog, e, unakrsne promjene u okviru e, sustava certifikata ulova i ako bismo nešto htjeli tu napraviti, mislim da da, uredba o nezakonitom ribolovu je nešto čime se trebamo ponositi, ali rekli ste da se certifikat o ulovu može izdati na različitim e, punktovima od e, brodice do e, tržišta, odnosno tržnice i da zapravo može postojati više certifikata za isti ulov, to može biti problem. Hvala Izabela. Predem riječ Enrique. Einer der Möglichkeiten, Fischerei einzudämmen, wäre eine Dakle, mogućnost ograničavanja nezakonitog ribolova bi bio jedan oblik dodavanja, izdavanja certifikata. E, MSC je sustav koji imamo u Europi, no da li je to dostatno ili biste rekli da MSC sam po sebi nije dovoljan da moramo ići dalje? Merci Ulrike. Je passe la parole Hvala Urlike, predem riječ e, Ani. Kažem Ani, <laughs> zapravo ne uspijem vam izgovoriti ime. Ja. Dank Is Hvala vam lijepo. Kad poslušate ono što nam ljudi govore, nije li također moguće da je i Europska unija u ovo uključena. Govorimo o Kini ovdje, no radi se o jednom ogromnom krugu e, novca, a možda bismo unutar toga i mi morali činiti nešto više. Sada predajem riječ gospođi Gerling da odgovori na pitanja i tako da se bude na vrijeme. confused. <laughs> uh, thank you very much. Hvala vam na ovim zanimljivim pitanjima. Započet ću sa prvim što se tiče Dakle, postoji velika razlika između preređivačkog sektora i ribolovnog sektora. A, uh, ako se te dvije stvari e, usporede. Dakle, prerađivački sektor je mnogo transparentniji, jedna točka gdje mi kao nevladina organizacija smo zabrinuti je ona točka gdje se iskrca riba i točka prvog primarnog obrađivanja u Kini. Jer kada riba dođe do prerađivača, svaki gram ribe se može pratiti. U tvornicama sam vidjela kako se to događa i to je vrlo sve pomno odrađeno. No ono što nas brine, i mislim da je Kina jedina, je veza između samog brodice i ovog prerađivačkog procesa. Jer ukoliko za proces potrebni certifikat o ulova, olovu s određenih brodica, oni će ga dobiti na ne mislim da bi to trebao biti e, sustav na zahtjev, već da bi trebao postati jedan organizirani sustav gdje se certifikate izdaje svakoj brodici čim se riba ulovi. Dakle, to nas brine i to je potpuno različito od e, ribolovne industrije e, na velikim udaljenostima koja se vrlo brzo razvila, postala je velika i vi ste citirali neke dokumente kojima se navodi velika zabrinutost zbog pretjeranog izvještavanja o iznosima u nacionalnim ulovima i malih iznosa iz e, udaljenih područja. Dakle, tu bismo uvijek boljeli raspraviti to sa kineskim e, nadležnim tijelima da bi se ta situacija probala razriješiti. Pitanje što se tiče pogrešnog e, označavanja ribe u Europskoj uniji. To je još jedan vid ovog problema i ne bih odgovornost za to stavila na kineske prerađivače. Dakle, to je bilo odgovor na prvo pitanja. Spomenuli ste i e, unikapsni pregled certifikata o ulovima. To mislim da je vrlo važna točka koja bi trebala biti uspostavljene, dakle, za certifikate Europske unije. To je nužno ukoliko želimo imati regulativu koja je učinkovita, koja može biti primjer ostatku svijeta. Dakle, moramo imati globalno transparentni sustav, a ovi certifikati za ulov su zapravo okosnica toga. Moramo znači to se događa sa ribom nakon što je izvađena iz vode i s tim podacima možemo mnogo učiniti. Dakle, informacije su ono što nam je nužno. Sljedeće pitanje bilo je o MSC certifikatima. WWF je organizacija koja MSC doživljava kao najotporniji, snažniji sustav za izdavanje certifikata, no potpuno smo svijesti da je zapravo to leži na nekim pionirima, predvodnicima industrije, ali to ne bi trebalo biti tako. Moralo bi postojati snažna zakonodavna osnova, dakle, održiva politika za upravljanje ribarstvom na svjetskoj razini i unutar pojedinih zemalja. I vidimo da MSC certifikat je nešto što je nužno, no svejedno da je to jedan preduvjet za razvijanje kvalitetnih mjera za upravljanje ribarstvom. Tlo, primjerice na određene vrste, zahtijeva nužne mjere za upravljanje E, ribarstvom, inače se neće moći dodijeliti certifikat IMC. To je primjerice slučaj sa alješkom koljom. I posljednje pitanje, da li je gdje bi Europska unija trebala biti uključena? Odgovor je trebala bi biti uključena svugdje. Dakle, postoji razvoj događaja u Kini e, i moguće je bilo bilateralne dogovore s njima držati jer WWF je aktivno sudjelovao u na forumu za održivo ribarstvo. I to je najveća kineska, kineski ekspo koji se održava u prerađivačko na području pregrijevačke industrije lososa, dakle hrana koja završava i na našim tanjurima i WWF je uvijek bio glavni organizator ovakve konferencije, a ove godine će se održati jedan panel od sljedivosti morske hrane s najvećim poduzećima u Aziji, u Kini. Pozvali smo predstavnike iz SAD-a, da razmijene iskustva sa svojim procesom, jer oni također revidiraju pravnu osnovu za nadzor nezakonitog ribarstva. I pozivam sve u publici također da prisustvuju ovom forumu i da sudjeluju u raspravi e, oko toga što možemo učiniti u svom odnosu sa Kinom i općenito Azijom. Naravno, bilateralni pregovori su nešto što je nužno za daljnju raspravu i daljnje rješavanje e, problema e, nezakonitog Eh, ribarstva na svjetskoj razini. Kina je od najvećih igrača ovdje i u njih je naravno najlakše uprti prstom jer iznosi kojima oni barataju su ogromni. No on je tek jedan od sudionika i prava, odnosno pravila koja slijede eh, kineske brodice su ista ona koja slijede druge. Tako dakle, mislim da bi eh, nešto da se u tom pitanju se moglo učiniti na korist svih. Hvala gospođo Gerling, hvala što ste sudjelovali na ovom javnom saslušanju, hvala što ste odgovorili na pitanja. Nastavit ćemo dalje sa saslušanjem i dopustit ćemo vam da odete. Sada ćemo prijeći na izlaganje Mišela Gužona. On je predstavnik ribara, odnosno regionalne organizacije za ulov e, tuna iz Francuske i nakon njegova izlaganja čućemo i pitanja. Izvolite, gospodine Gužu. Hvala gospodine predsjedniče, dama, dame i gospodo zastupnici, hvala što ste e, nas pozvali da govorimo o e, borbi protiv nezakonitog ribolova. Cijeli sektor se angažirao u toj borbi. Ja ću vam ukratko objasniti tko sam ja. Ja sam Michel Goujon, ja sam direktor proizvođačke organizacije koja zastupa interese svih proizvoda tropske tune u Francuskoj. Organizacija se bavi pitanjem povlastica, odnosno dozvola i isto tako je prije nekoliko godina počela s prikupljanjem najboljih praksi kako bismo se ugurali održiv i um, učinkovit, uh, transparentan i zakonit ribolov uh, tune. I samim time postali smo aktivni sugovornici koji surađuju sa nizom e, direktora u Francuskoj i ali isto tako i na razini Europske unije, dakle uključujući Europski parlament. Također surađujemo e, sa stručnjacima, znanstvenicima, ali i isto tako sa savjetodavnim odborima za ribarstvo. I ja predstavljam i Francusku, ali sam i predsjednik e, radne skupine, odnosno savjetodavne skupine koja se bavi pitanjima vezanima uz tunu. Moja prezentacija imat četiri točke. Prvo, zašto je važna borba protiv e, ilegalnog ribarstva za sektor tune. Drugo, e, naš angažman. Nakon toga ćemo vidjeti na koji način mislimo da treba ići dalje imaš ima još posla pred nama i o tome ćemo govoriti u posljednjem dijelu izlaganja. Dakle, zašto je ova borba za nas važna? Prije svega, zato što lov tune, kao što smo čuli u prethodnoj prezentaciji, je dio e, globalnog ribarstva. Evo ovdje možete vidjeti kartu svijeta e, sa različitim ribolovnim područjima riječima i možete vidjeti i prisutnost e, flote Europske unije, dakle Atlantik, Indik i i Zapadni Pacifik, dakle tamo su naši kolege, imaju isto tako e, svoje flote e, i u istočnom pa-, Pacifiku, osim Atlantika i Indika. Dakle, s jedne strane mi smo europljeni, a s druge strane opskrbljujemo tržište koje ima, koje ima visoke standarde. E, također mu je bit, su bitni sanitarni e, standardi i oni su visoki. S obzirom na to, nezakonito ribarstvo predstavlja nelojalnu konkurenciju e, i to treba riješiti. Dakle, naš ulov je otprilike 370 tisuća eh, tona i kao eh, ribari, ali i kao dionici smo zainteresirani za ovu temu, zato što Europska unija ima velik broj regionalnih eh, organizacija. E, flota je organizirana, to ju predstavljaju tri e, proizvođačke organizacije, ali postoje i dvije španjolske organizacije. Ali ove tri e, proizvođačke organizacije su prisutne u različitim međunarodnim forumima, već sam spomenuo savjetodavni odbir, odbor, a isto tako i u regionalnim organizacijama i u FAO. Također smo gospodarski e, partner e, niza e, zemalja i samim time naša vidljivost je velika i moramo biti usklađeni s vanjskom politikom Europske unije i isto tako moramo biti na neki način 100% čisti, odnosno uzor za druge. Nezakonit ribolov postoji u sektoru tune. Dakle, nezakonit, nereguliran i neprijavljen ribolov postoji. Dakle, s jedne strane postoji ribolov koji je nezakonit, jer se love vrste koje su zabranjene, e, koje su zaštićene, bez dozvola i tako dalje. Isto tako postoji ulov koji nije prijavljen, pogotovo kad je riječ o tuni, postoji lokalno tržište u zapadnoj Africi i znamo da neki eh, brodovi tamo iskrcavaju male ribe i i da zapravo se to ništa ne prijavljuje regionalnim organizacijama. Postoje eh, i ribe, odnosno ulov koje su potpuno neprijavljene. Eh, prijavljene, primijetili smo um, dakle da, je određen, da su određene aktivnosti u potpunosti neregulirane. I u ta dva oceana, dakle ne, nezakoniti i uh, neprijavljeni ribolov predstavlja 10% ukupnog E, ulova. Međutim, niz zemalja zapravo ne dokumentira dovoljno ulov. Za znanstvene odbore e, to nije dovoljno dokumentirano. I zapravo e, za određene zemlje taj postotak iznosi 50%, što predstavlja rizik za riblji fond. Europska unija se angažirala. S jedne strane je u potpunosti usvojila uredbu Europske unije e, za borbu protiv nezakonitog ribolova. To je već e, velika stvar, odnosno to je napravila Francuska. Postoje certifikati za ulov, o tome smo već govorili. Postoje e, dozvole za ribolov i naša naše vlasti su upoznate sa svim povlasticama koje su izdane i isto tako postoji elektronički sustav primjerice kad je riječ o Gvineji, postoji jedan ugovor o privatnom ulovu, međutim postoje zemlje koje se ne drže propisanih pravila. i u regionalnoj organizaciji smo promovirali e, certifikat za ulov koji već niz godina se predlaže te se o njemu raspravlja u regionalnim organizacijama. Sektor podržava i direktno ili e, indirektno korištenje tog e, certifikata i mi zapravo želimo da druge zemlje također e, ga koriste, što recimo čine naši partneri e, obala Bjelokosti, Mauricius i e, tako dalje. Dakle, flote Europske unije promiču te, ta pravila unutar ne samo regionalnih organizacijama, već i u VTPO-u te u organizaciji a, zemalja Zapadne Afrike. Ovaj slajd pokazuje da ova uredba Europske unije dosta sveobuhvatna te da uključuje niz aktera koji su uključeni, barem neki u nezakonit ribolov, a drugi pak bi se mogli uključiti u borbu protiv istoga. Dakle, trebamo se sjetiti, podsjetiti da je bitno ciljati na osobe koje su doista odgovorne za nezakonit ribolov i kada govorimo o pojedinim zemljama koje ne surađuju, te odluke Europske unije su dobre, ali na kraju o čemu se radi? Oni štete e, onima koji se bave e, nezakonitim ribolovom u zemljama e, gdje zapravo nema nikakve kontrole ili gdje postoji administracija, ali ona nije dovoljno e, jaka. Dakle, kaznit ćemo recimo Belize i ne kažem da ih ne treba kazniti, ali Belize treba postići napredak. Kaznit ćemo e, Gvineju, koja je vrlo siromašna, zemlja koja je pogođena ebolom, a to je zemlja koja nema sredstva za takvu vrstu kontrole. A tko vrši nezakonit ribolov u području Gvineje? To su brodovi koji, neću reći od kuda dolaze, nisu, nisu europski, ali dakle oni su ti e, koje treba kazniti. Dakle, to je nešto što za nas predstavlja naše područje djelovanja koje nam omogućuje da se borimo protiv nezakonitog ribolova i to na razini brodova, na razini e, pomorskih e, zemalja, na razini e, i na kraju konačnih tržišta. Ovaj sam slajd pripremio kako bi se vam ilustrirao neke proaktivne primjere nije samo da usvajamo zakonodavstvo na razini Europske unije, već e, postoje postoji načini za e, djelotvornijom primjenom zakonodavstva. Na primjer, e, VMS. Sasvim je jasno da brodovi trebaju funkcionirati, međutim u nekim zemljama sustavi kontrole mogu prestati biti funkcionalni. Recimo, Gabon je nedavno prestao primati VMS naprosto nisu platili pružiteljima te usluge njihov račun. I mi smo si rekli, pa dobro, trebam predložiti drugo rješenje, pa smo mi smo napravili internetsku platformu s našim pružateljima usluga koji omogućuje nama da daju zapravo, da imaju pristup našim brodovima svaki put kad uđu u njihove vode. Dakle, htio bih se osvrnuti na prethodnu govornicu. Malo me iznenadilo kad je rekla da Europska unija ne provjerava e, sustav izdavanja certifikata e, ulova. E, to me iznenadilo i mislim da je to nešto što je jako važno, pogotovo u sektoru tune. Još jedan primjer. Dakle, imamo te privatne e, sporazume i u njima e, preuzimamo osnovne obveze iz e, ugovora zajednice. Dakle, ista pravila i za ugovor zajednice i privatni ugovor. A jasno je da je ugovor zajednice zapravo pravno puno čvršći i često se događa da privatni ugovor se pretvori u ugovor zajednice, dakle europski ugovor. I poanta je da te zemlje poprave svoje kontrolne sustave, međutim ne smijemo zaboraviti da pomoć Europske unije koja je predviđena u okviru tih ugovora zapravo ide za tim da se poprave kontrolni sustavi u tim e, zemljama. Međutim, situacija nije tako jednostavna. Isto tako, sa Španjolcima smo pokrenuli Tuna Transparency Initiative, inicijativa za transparentnost tune, da bismo napravili korak dalje. Cilj je bio da se razgovara s trećim zemljama s kojima imamo sklopljene sporazume o tome kako harmonizirati e, odredbe e, koje, na kojima se temelji izdavanje e, povlastica za ribolov. Želimo da i svi usvoje, dakle i mi, i kineska flota, i druge flote, kako bismo imali iste obveze vezane od certifikat lova, VMS i tako dalje. I također želimo da se unaprijedi njihov, e, njihovi sustavi kontrole i nadzora. Naš cilj da svi koriste ista pravila, istu razinu pravila, da koriste transparentan pravni okvir, jer ponekad u nekim zemljama se događa da je tumačenje zakonodavstva zajednice malo hm, nejasno jedan od e, ciljeva je naravno i borba protiv nezakonitog ribolova. Nedavno smo imali sastanak sa Smart Fishom i to je jedan od načina, postoje i drugi načini da se postigne napredak sa zemljama Afrike e, putem e, memoranduma razumijevanja, o razumijevanju ili putem savjet savjetodavnih odbora koji su e, uspostavljeni s AFTATom. U parlamentu, Europskom parlamentu smo imali vrlo zanimljiv e, susret sa svim zemljama i predstavnicima FAO, Svjetske banke i e, svim regionalnim organizacijama Zapadne Afrike. I zaključak izvješća je da je borba protiv nezakonitog ribolova nešto što nas zabrinjava sve i htio bih e, se vratiti na zaključke e, prethodnih govornika, a oni su sljedeći. Borba protiv nezakonitog ribolova mora se e, provoditi na ne samo nacionalnom, već i regionalnom, međunarodnom e, nivou. Postoji niz aktivnosti koje se trebaju e, provesti, poput osnivanja radnih skupina, a cilj istih bio bi e, rasprava o mogućoj harmonizaciji, odnosno usklađivanju odredbi vezanih uz izdavanje povlastica. još je tu potrebno obaviti dosta posla, Među ostalim potrebno je osigurati na neki način bolji okvir za borbu protiv nezakonitog, nereguliranog i neprijavljenog ribolova. Dakle, taj okvir već postoji putem e, odbora sukladnosti, za sukladnost e, regionalnih organizacija. Pozdravljamo činjenicu da Europska unija je vrlo aktivna u tim e, odborima za sukladnost i postoje isto tako i posebne strukture unutar regionalnih organizacija koja se bave važnim pitanjima i potrebno je pojasniti pitanje e, e, kršenja zakona. Ono što je važno je definirati što predstavlja tešku povredu, a što manju povredu ili slučajnu povredu. Serge Bellier je tijekom jednog e, saslušanja Europskog parlamenta govorio o e, nezakonitom e, ribolovu kao zločinu protiv okoliša 2011. Govore, e, godine govorio o tri različita nivoa sankcija, odnosno povreda. Dakle, s jedne strane može se raditi o organiziranom kriminalitetu, ali isto tako postoje i povrede, odnosno dijela koja su slučaj mm, i koja su nenamjerna, iz nehata. To se može e, dogoditi. I mi bismo trebali biti svjesni toga. Dakle, mi možda možemo prijeći dopuštenu granicu. I znamo da će neke zemlje iskoristiti određena sredstva upisivanja na jedan popis kako bi nas na neki način e, ucjenjivala. Razgovarali smo sa Smartfishom o minimalnim uvjetima koji trebaju postojati za izdavanje povlastica i za pristup brodovima. A još jedna konkretna aktivnost, dakle ono što smo mi napravili, je uspostava programa čiji je cilj e, poboljšanje uh, znanstvenih podataka i tražimo od država, pomorskih država, da prihvaćaju uh, promatrače koji prate naše aktivnosti i bore se protiv nezakonitog ribolova i osiguravaju transparentnost dobivamo podatke od tih regionalnih E, promatrača jer radi se zapravo o e, skupini regionalnih e, promatrača koji pokrivaju različite zone, odnosno regije. Isto tako da bi ukrcali te promatrače, s trećim zemljama raspravljamo o različitim konvencijama, o tome da bi ih trebale donijeti, odnosno usvojiti, a na taj način se stvara jedan regionalni okvir putem e, tih promatrača e, a uz, e, u suradnji sa regionalnim organizacijama. Time se povećava transparentnost, a isto smo tako uveli postupke da u slučaju da ako promatrač uoči ilegalne aktivnosti e, ribolova ili bilo kakve odstupanja, može ih prijaviti. Imamo e, snažno partnerstvo s obalom Bjelokosti i sa Sejšelima, tamo imamo dva regionalna koordinatora i radi se o koordinatorima koji zapravo e, upravljaju primatračima u regiji i imamo potpunu pokrivenost na Pacifiku. Isto tako i isto vrijedi i za e, indijski ocean e, gdje se borimo s problemom e, gusarstva i isto tako uvodimo sustav kamera koji zamjenjuju promatrače a promatrači zatim gledaju to što je snimljeno i na temelju toga pripremaju svoja izvješća dakle zemlje su Um, uvele takve sustave. Evo i s time ću završiti svoju prezentaciju. Na neki način sam htio um, prikazati kako uh, se kako se zapravo um, bavimo tim uh, sumnjama koje otkrivaju uh, promatrače na brodovima. Hvala, sada predajem riječ gospodinu Pasteu koji je dakle Gusu Pastoru koji je predsjednik nizozemske Federacije za ribarstvo. C'est magnifique l'informatique quand ça marche. Informatika je sjajna kad funkcionira. Međutim, uvijek tu dođe do nečeg. Hvala, Gis. Well, thank you very much, Chairman. Hvala lijepo, predsjedatelju nikad nije samo plug and play, ali mislim da sada sve funkcionira. Dakle, hvala vam na pozivu. E, ja bih u jednoj kratkoj prezentaciji želio predložiti, predstaviti neke iskustva, neke ideje o dosadašnjoj provedbi e, uredbe 2005 iz 2008. o NNN ribolovu. Mi predstavljamo e, kupce riba, dakle ne one koji love ribu, već one koji ju obrađuju, prodaju na veliko, voze i izvoze. kratko ću vam predstaviti neke aspekte tržišta kako bih pojasnio kako stvari funkcioniraju i nakon toga se samo e, dotaknuti nekih iskustava sa uredbom NNN i nadam se na kraju neke preporuke dati. You can think that you're quite important. Dakle, mogu vam pokazati e, neke statistike gdje možete misliti da ste zapravo e, veliki igrači, ali ste svega maleni djelić e, slagalice. Mi radimo u Nizemskom mnogo u, kroz Rotterdam, ali e, mora se gledati šira slika, ne samo ta naša dimenzija. E, također smo predstavljeni u IEPCE e udruženju. I kada vam dam neke brojke na svjetskoj razini, dobit ćete bolje osjećaj razine omjera. Dakle, čak i u Europi mi smo najveći uvoznik ali nismo najveće tržište ako uzmemo obzir sve aspekte. No ovo je velik posao svejedno gospodarski govoreći u Europi. A ono što je također važno jest da moramo uvesti otprilike dvije trećine potreba potrošača za europsko tržište. To je tijekom godina bilo bio prilično stabilan iznos i precijenili smo da čak sve europske, europska područja e, ribarstva e, love najviše što mogu da bismo zadovoljili 50% naših potreba, a 50% bi uvijek bili izvozi. Dakle, mi ćemo ostati ovisni o ribi iz drugih područja u bližoj budućnosti, što pak znači da imamo vrlo snažan poticaj da to, ta riba bude održiva i zakonita ukoliko želimo zadržati gospodarsku vrijednost unutar Europske unije. E, s tim e, pokazujem vam e, ove članove da prikažem kako zapravo obuhvaćamo velik broj kupaca i unutar i van Europske unije, a tako u većem broju i lakše postići stvari. Neću ovdje ulaziti u statistike, samo vam pokazujem da pokušati analizirati tržište ribe i koja su njena, njegova žarišta nije toliko lako. Jer ukoliko uzmemo statistike koje se obično, obično koriste, možemo dobiti razmjer e, koliko iz koje zemlje čega dolazi i u većini slučajeva riblja, riba dolazi iz područja kojima se dobro upravlja, no moramo mnogo dublje zaći u statistike kako bismo vidjeli detalje i odvojiti akvakulturu od ulova e, ribe dakle, u smislu divlje ribe, a ne uzgojene i zapravo je prilično teško ući u potpunosti u detalje. Ako pogledamo sama tržišta, možemo vidjeti da je malen broj vrsta koje dominiraju cijelim tržištem. Dakle, najveći iznosi e, se svode na svega nekolicinu vrsta. Radilo se o Njemačkoj, ili Danskoj, ili Španjolskoj, ili kome god. Možemo vidjeti ukoliko zbrojimo total, neće biti velik broj vrsta koje zapravo predstavljaju najveći udio na tom tržištu. Često eh, lako možemo eh, vidjeti o kojoj se vrsti radi, no nećemo uvijek moći eh, sam na temelju statistika doći do izvorišta ribe. Dakle, aljaška polj, kolja može doći iz nekolicine različitih lokacija, tako da prema statistikama ne možemo doći do izvora ribe. Spomenuli smo, ali mislim da je važno razjasniti i sljedeće. E, uvoz ribe u Europsku uniju. Vidimo da ima nekolicina, zemalja, e, Norveška, Iska, SAD, Rusija i Kina. Rusija, kao jedan primjer, e, zapadni dio ruskih voda gdje se kolja lovi, surađuje sa Norveškom, dakle možemo pretpostaviti da imaju jasna pravila, a istočni dio e, kolje koja ima MSC certifikate e, daje naslutiti da također postoji visoka razina sljedivosti. Potpuno drugačija priča sa Kinom, jer Kina je e, žarište za preradu bijele ribe, a pod preradom mislimo da u velikom broju slučajeva riba dolazi u Kinu, da li iz Norveške, Amerike, Novog Zelanda, Rusije, obrađuje se u filete i fileti tada dolaze u Europu na daljnju preradu. Primjerice, e, u riblje štapiće ih se pretvara ili što god, ili ih se prode samo kao filete. Dakle, ako pogledamo statistiku, teško je prosuditi odakle riba zapravo dolazi i moramo biti vrlo oprezni kada gledamo porijeklo ribe e, da poznajemo situaciju e, na tom području. Prije e, uredbe NNN e, ovime su se bavila neka veća poduzeća, primjerice u ovom Baltičkom moru, uvelike je posla velika brina o ribolovu bakalara i nezakonitom ribolovu i veliki igrači, veliki kupci kojih nema toliko puno iz različitih zemalja su se okupili i uspostavili jedan sustav kontrola, ravnoteža i revizija treće strane. I taj tržišni pritisak je doista pomogao izvršiti pritisak na ribarstvo, na ribare, jer kupci u krajnjoj liniji ne bi mogli niti željeli kupovati ribu koja nije iz kontroliranih područja. Većinu ribe prodaju e, maloprodajni lanci, a ta poduzeća moraju jamčiti da je njihova riba zakonita. Dakle, postoji jasan tržišni pritisak koji se može upotrebiti za borbu protiv nezakonitog ribarstva. I e, radi se o velikim iznosima ribe kojom se upravlja na mislim kvalitetan način i koja odlazi velikim kupcima. Dakle, ribarstvo na velikoj razini je njime moguće upravljati, a kada se krećemo prema manjim ribarima koje ne idu nužno velikoprodajnim lancima i tako dalje, tu je već teže. Postoje drugi standardi za sljedivost. Dakle, možemo se zapitati koliko je truda potrebno uložiti i privatnog javnog u tu situaciju na male razini. Dakle, to je jednostavno izbor koji moramo donijeti. No, postoji nešto što je važno a to je da se mora moći dokazati da je riba zakonitog porijekla. Ukoliko pogledamo iskustva sa regulativom NNN iz ovog aspekta, e, i to svake godine radimo svojim studijama, analiziramo da li postoje kakvih promjena e, što se tiče porijekla ribe diljem svijeta koja dolazi u Europsku uniju i nema razlike. Već četiri godine pratimo i nismo mogli nikakve veće promjene identificirati u ovim glavnim tijekovima ribe koju pratimo vidimo da je uloga certifikata za ulov važna na globalnom tržištu. Postoje tržišta gdje riba sa certifikatima ima drugu cijenu od ribe bez certifikata o ulovu. I pogledamo statistike, uvozne statistike nisu lake ukoliko želimo otkriti države porijekla. Možemo imati rusku ribu koja je obrađena u ribi i porijekli će se porijeklo će se promijeniti ukoliko se to dalje prerađuje i šalje u Europu. Statistika će reći to je kineska riba, no nije jer je porijeklo zapravo rusko. Dakle, treba ući u to i trebate e, poznavati poduzeća kako biste mogli to uračunati u statistike. Dakle, ako gledate svjetske procjene o nezakonitom ribarenju, malo se može reći o tome koliko nezakonitog ulova dolazi u Europsku uniju. Jer samo gledajući ovako, to je bi teško za reći. Legislativno govoreći, administrativno opterećenje su svakako certifikati o ulovu, ali na tijelima, ali to je opterećenje e, za sve aktere, dakle za treće zemlje, kad kada to teško, jer možda jednostavno nisu sposobne, nemaju znanje za tako nešto, nije lako, skupo je i to također moramo uzeti u obzir. Dalji problem s kojim se trenutno suočavamo, jer dolazimo u fazu gdje se određene određenim zemljama dodjeljuje zastave crvene, žute, što je dobro jer oni koji e, nisu spremni pridržavati se pravila ne bi smjeli izvoziti, no mi kao operateri nama nedostaje informacija. Može postati problem zbog nezakonite ribe i nekakvog kaznenog procesa koji se odvija, ali možete imati vladu treće zemlje koja jednostavno ne može ispuniti određene zadatke, određene zahtjeve. A nama je važno u rane fazi znati što se događa jer možda možemo sa strane kupaca izvršiti pritisak na vladu i na izvoznike i pokušati pomoći. A u ovom trenutku ta transparentnost je ono što nam nedostaje. I postoji još jedan dilema, a to je da ako primjerice imamo poduzeće koje se bavi prerodom u trećim zemljama, Kini ili slično, i ta poduzeća zadovoljavaju standarde koje smo postavili, koje prihvaćamo u Europskoj uniji. Tako poduzeće bi moglo biti dobro organizirano, no također može biti žrtva zbog toga što dio vlade te zemlje ne može pružiti jamstva da koje mi tražimo kao Europska unija od tih trećih zemalja. Što znači da poduzeće neće moći izvoziti, a uložili su kako bi upravo to mogli činiti. Dakle, njih će se kazniti zbog jednog cijelog sustava koji mi ne odobravamo. I to je također jedan dilema s kojim se suočavamo. I možemo si postaviti pitanje stvaramo li e, tržišta za nezakonito ribarenje van Europske unije, jer kamo ta riba odlazi? E, ti ljudi neće prestati loviti ju i dalje ju se lovi i neka mora naša briga. Kamo završava, što se događa s tom ribom e, i to se moramo pitati kada gledamo opskrbu tržišta. Dakle, jasno je da moramo nekolicinu elemenata uzeti u obzir kada govorimo o ovoj legislativi, koja cjelokupno možemo reći da dobro funkcionira i kreće se u pravom smjeru, ali postoje određene točke koje moramo razmotriti. Sad je primjer Šilanke o kojem će se glasati ovaj tjedan. Jasno je da ondašnja tijela vlasti ne mogu zadovoljiti, pružiti potrebna jamstva, ali mi ne znamo kako su podaci iznutra. Imamo poduzeća koja uzimaju iz Šilanke kupa nisko kvalitetna roba i teško je znati kako će i koje poduzeće mora reagirati. Usredotočit ćemo se na sljedeću stvar, kontrola ulova. Vjerujemo da e, kontrola ulova i sigurnost hrane je uvelike povezana. Ako imamo, pogledamo poduzeća, e, često osoba koja se bavi nabavom je vezana i za kvalitetu. I vjerujemo, to smo mnogo puta ponovili, vjerojatno i vama, vjerujemo da bi trebala postojati veza između zdravstvenih certifikata koje se izdaje kada proizvod prodajete u Europskoj uniji i izvoznih certifikata i zbog čega zapravo postoje dva dokumenta. To je svojevrsna e, točka na koju se stalno vraćamo i u oba slučaja postoji privatna i javna odgovornost koju bi trebalo uzeti u obzir. Zbog toga bismo svojim preporukama zaključili prije svega jasno je da se radi o globalnom problemu, Europa ga sama ne može riješiti, ali možemo predvoditi i mislim da to i činimo, no moramo razmišljati o onome što se događa, jer to će značiti da stavljamo druga tržišta u drugačije položaj, a rastuće svjetsko tržište će tražiti sve više i više ribe. I ukoliko ona ne dođe u Europsku uniju, otići će nekamo drugdje. A ukoliko ta tržišta rastu, što se tiče cijene koje su spremni platiti i omjera, veličine svoje, tada ćemo imati nezgodnu situaciju s našom opskrbom. I druga stvar, kao e, poduzetnici mislimo da možemo podržati poboljšanje. U prošlosti se pokazalo da rana uključenost ne samo obrađivača i e, uvoznika, već i na malo e, je važna jer nema toliko mnogo poduzetnika više. Cijelu Europu dominira e, ograničen broj prodavača na malo koji zapravo kupuju velik e, udio ove ribe. Dakle, ti, ti ljudi trebaju biti uključeni. I ohrabrili bismo bilo kakve javno-privatne programe kako bismo postigli ovaj cilj. Konačno, ukoliko imamo dobru dobru ribolovnu situaciju sa pelagičnom ribom, ali lošu sa škampima, ne bismo li onda mogli reći da ako je u jednoj zemlji nešto dobro, to možemo odobriti, ako nije, to ne odobrimo. I to bi omogućilo onima koji e, dobro rade, da se potrude da budu još bolje, a onima koji ne rade dovoljno dobro, da oni budu kažnjeni. Trenutno to nije moguće, jer u ovakvim situacijama cijela zemlja mora biti zatvorena ili će ostati otvorena, a to vidimo kao problem. Dakle, završit ću ovdje. Potrebno je uzeti u obzir da je uredba NNN vrlo, vrlo složena i u zapadnom svijetu imamo standarde koji nužno nisu primjenjivi na druge zemlje. Ako to uzmemo u obzir, bit ćemo, moramo biti oprezni da ne kažnjavamo olako treće zemlje zbog toga što njihova vlada ima problema sa provedbom. Završit ću s ovim pitanjem, jer možemo se upitati da li bismo mi u Europskoj uniji eh, mogli zajamčiti sami u svojem ribarstvu sve što tražimo od trećih zemalja. Dakle, možemo postaviti pitanje da li je situacija tako jednostavna. Hvala. I ispričavam se, ja moram prije kraja otići. Tako, tako da vi recite kada ću odgovoriti na pitanje. Po Hvala vam, e, gospodine Pastor, na prezentaciji. Sada predem e, odmah riječ Paskalu Savureu, direktoru Europske agencije za kontrolu ribarstva, koji će govoriti također o nezakonitom ribolovu. Trebamo se držati zadanog vremena, svi govori ipak malo duže od onog što je predviđeno, zato što nam je potrebno da ostavimo neko vrijeme i da bi zastupnici mogli postavljati pitanja. Hvala vam. Uh, imam jednu kratku prezentaciju kako bih zadovoljio naše vremenska ograničenja. Dakle, daću perspektivu naše agencije u borbi protiv nezakonitog ribarenja. Danas se agencija pretežno bavi izgradnjom svojih kapaciteta, a ne potpuno operativnom aktivnošću diljem svijeta. Prije svega, dakle, Rizik od nezakonitog ribarenja se može podijeliti u tri područja. E, međunarodne vode i područja e, e, isključivih gospodarskih pojasa gdje bi naše zemlje mogle imati određene odgovornici, odgovornosti. I kako reagirati na ovaj izazov? Ne pretvaram se da naša agencija može konačnu reakciju, odgovor dati na to, ali mogla bi pridonijeti u pronalaženju rješenja tako što bi se aktivirala na svjetskom planu. Kakav je operativan pristup naše agencije? Temelji se na konkretnom programu kontrola i inspekcija koji se temelji na kama naše komisije, a Vodeći ove odluke, agencija razvija zakonodavni i operativni okvir koji nazivamo zajednički plan o zajedničkom korištenju sredstava i tu se radi o zajedničkom korištenju podataka iz država, analize rizika, inspekcijskih platforma i platforma i korištenja samih inspektora. Dakle, inspektori, podaci, razmjena obavještajnih podataka i dodjeljivanje zadataka zapravo daje e, dobar temelj za provođenje zajedničke ribolovne politike koja je zapravo konzervacijska politika. Cilj ove politike je postizanje održivosti i briga o sutrašnjim resursima koji neće biti pretjerano iskorišteni danas. Dakle, da pruženje budućnosti i resursima i ljudima. U europskim vodama plan o zajedničkom korištenju sredstava koji sam već više puta predstavljao Europskom parlamentu e, bio je jedan uspješan model. On se temelji na e, pretpostavci da bilo kakvu inspekcijsku aktivnost moramo provoditi e, uz dobro upravljanje situacijom, a to je regionalna analiza rizika takozvana, koja se, koju se može primijeniti na bilo koje područje, e, ribolovno područje, bez obzira e, gdje se ono nalazilo u svijetu. Dakle, ta regionalna analiza rizika i poznavanje regionalnih ribolovnih trendova pružaju smjernicu za planiranje, određivanje zadataka i tada se provode kontrole u skladu sa tim planom. E, možda će se obučnosti u nekim područjima koristiti i e, bespilotne letjelice a nadzire se brodice i to provode same države članice. Procjena sukladnosti povratne informacije nam omogućavaju promjenu, procjenu situacije i na temelju toga i na temelju tih podataka raspoređujemo sva sredstva kako to smatramo potrebnim. Također potrebno je uzeti u obzir kako se primjenjuje ovaj plan o zajedničkom korištenju sredstava na treće zemlje, na gospodarske pojase trećih zemalja. I prije svega, a to je možda i najvažnija točka, većina organizacija, regionalnih organizacija za upravljanje ribarstvom imaju svoje e, programe kontrole, no oni nisu nužno obvezujući kad možda ima najstrože kontrole plaoperene tune, no međunarodni programi zapravo nisu stvarno obvezujući instrumenti. I to je najveći razlog za brigu e, u borbi protiv nezakonitog ribarenja. Sljedeća stvar je činjenica da nezakonito ribaranje može prevoditi brodica koja nema dozvolu za ribaranje u jednom području, ali može se raditi dakle, o nečem tako crno-bijelom, ali i o nečem složenijem. Može se raditi o brodici koja u potpunosti ne zadovoljava sve zahtjeve, koja ne poštuje odredbe partnerskih ugovora i bilo kakvog e, zakonodavstva koje obvezuje brodicu u pogledu ulova, izvješćivanja, korištenja alata i sl. Jedan od ključnih e, aspekata plana o zajedničkom korištenju sredstava koji je primjenjivi na neeuropske vode je potreba za podacima i za ramjenom podataka na temelju VMS-a, dakle elektroničkog sustava izvješćivanja također i podataka koji prezlaze iz praćenja sljedivosti. Svi ti podaci nužni su za postizanje e, naših provedbenih ciljeva. E, iza tih podataka mora postojati snažna informatička podrška, što je naravno vrlo skupo Sljedeća, odnosno treća važna točka je jednaka situacija za sve. Dakle, kako poboljšati e, znanje, kapacitete, bez osposobljavanja inspektora. Ovdje se može raditi o zajedničkim programima za obrazovanje, referentnim materijalima, kako bi svi inspektori imali istu razinu znanja i sposobnost reagiranja. E, jedan od gradenih blokova također je sposobnost postizanja e, dobrih operativnih kapaciteta i najbolje moguće poznavanje samog područja, e, događaja u određenom području do kojega bi došli kroz spanja podataka iz VMS-a, iz EAS-a i možda čak i drugih sustava, primjerice satelitskih fotografija. Uh, uh, issue of the, um, uh, of the risk management is... Jedan od važnih točaka unutar upravljanja rizikom je određivanje područja mogućih kršenja regulative. Ovo su samo primjeri koji su mogući u pojedinim područjima, dakle jedna matrica rizika gdje bi se rizici temeljili na različitim oblicima ponašanja, različitim, različitom korištenju ribolovnih alata, stanju brodica, dozvolama i izvještavanju ili pogrešnom izvještavanju o svim ribolovnim aktivnostima. Prekršaj se uvelike razlikuju e, ovisno o tome da li se sustav temelji na analizi rizika ili ne. Kod sustava koji se temelje na analizi rizika može doći do povećanog broja prekršaja, što nužno ne pokazuje da su određena ribolovna područja da se ne pridržavaju regulative i ukoliko se sav inspekcijski nazor usredotoči na jedno područje, to nam ne može dati pravu sliku situacije. Dakle, koristeći nadzor e, i kontrolu možemo postići određenu razinu pridržavanja pravila, ali to je potrebno vrlo detaljno analizirati. Agencija trenutno koristi e, dvije metode za procjenu pridržavanja pravilima. i temelji se na nove uredbi iz zajedničke ribolovne politike. Taj novi pristup e, temelji se na poznavanju svih prekršaja u određenom području i analize uzroka kršenja regulative. Rekao bih da se uglavnom radi o kombinaciji kvalitativnih i kvantitativnih razloga. Drugi model rada su intervjui sa osobljem koje radi na terenu i jednostavno im postavljamo pitanja o njihovom osjećaju, o stanju na određenom terenu u proteklom razdoblju kako bismo dobili osjećaj situacije i razine pridržavanja sa pravilima. Ovo je jedan primjer gdje se kombiniraju, dakle nije stvaran primjer, već jedan model koji je kombinacija e, petogodišnje, pet godina inspekcijskog nadzora ribolova i iskrcaja ribe i na kraju je moguće proračunati dugoročni trend e, ponašanja u određenom području. Danas bi se ovo moglo primijeniti na aktivnosti bilo koje treće zemlje ili aktivnosti u međunarodnim vodama. agencija smatra da najučinkovitiji način rada da se razmatra jedna jedan ribolovni teritorij nekoliko godina i da se procjenjuje trend na tom području kako bi se e, dobio dojam o stanju usklađenosti na tom terenu moguće su i odstupanja, ali to je uobičajeno. Sljedeći primjer da je nam prikazuje zanimljivu raspodjelu e, mogućih događaja u europskim vodama. Dakle, rekao bih da ovakav model pokazuje koje su sve mogući prekršaji, a većina ih je vezana uz pogrešno izvještavanje ili ne izvještavanje. I radi se o primjeru iz 2013. A zaključit ću sada i svoju prezentaciju. Koje su druge važne aktivnosti naše agencije? a koje su danas u tijeku uz podršku Europske komisije, pri svega izgradnja kapaciteta, zatim pruženje podrške revizijama i procjene situacije u trećim zemljama kako bismo vidjeli u kojoj mjeri njihovi sustavi mogu zadovoljiti zahtjeve za izvoz na europsko tržište. Dakle, do 2014. Procijenili smo situaciju uz podršku FK sljedeće zemlje Filipine, Koresao, Tajland, Papu, Novu Gvineju. Agencija također pruža i mogućnost osposobljavanja u trećim zemljama, primjerice 2013. u Filipinima i 2014. u Kurasau, a pružamo i podršku u zemljama s kojima imamo sporazume o partnerstvu, Cote d'Ivoire, Gabon i do kraja godine nadamo se i Cape Verde kako bismo i ondje pružili smjernice i osposobljavanje radi poboljšanja mogućnosti za provođenje e, potrebnih mjera. Također pružamo podršku unutar okvira regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu i u skladu sa člankom 30. E, nove uredbe o zajedničkoj ribolovnoj politici u potpunosti ćemo biti posvećeni pruženju podrške Uniji u danjem radu na provođenju zajedničke ribolovne politike. Što se tiče nezakonitog e, ribolova i prelaza naše agencije na operativni rad, jedan od najzanimljivijih pristupa bio bi razvoj e, uniformne metodologije zajedno sa državama članicama e, za verifikaciju uvoza na razini Europske unije. Isto tako bilo bi dobro nastaviti raditi na e, osposobljavanju i unakrsnim promjenama e, certifikata o ulovu koje su zapravo točke gdje smo najranjiviji. Hvala vam, nadam se da nisam bio predug. Hvala vam na prezentaciji. Predajem riječ sljedećem govorniku, Hektoru Vila, e, Vilja Konsalesu, koji radi u ministarstvu poljoprivrede, hrane i okoliša. Izvolite. Imate 15 minuta. Buenas tardes a todos. En primer lugar... Dobro večer svima i najprije želim eh, svima zahvaliti što ste mi pružili priliku da sa vama podijelim iskustvo su iskustvo iz Španjolske, te da vam kažem nekoliko riječi o mjerama koje smo mi poduzeli. Imam e, prezentaciju i žao mi je što se možda neće sve vidjeti. U svakom trenutku malo smo prilagodili prezentaciju. Pokazat ću vam neke elemente iz e, dakle o uredbe 1005 te neke od mjera koje razvijamo u španjolskoj upravi i ključni element je transparentnost. Mi smatramo da je transparentnost element koji zapravo veže sve aktivnosti i sve inicijative u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i to naravno vrijedi i na međunarodnoj razini. Ta transparentnost je ključna dakle, u svim područjima i možemo podijeliti e, različite udjelove. Imamo dakle e, kontekst države luke, države zastave, e, kontekst obalne države, te uloga koju drugi međunarodni akteri igraju u borbi protiv nezakonitog ribolova. Kao država zastava, za nas postoje tri ključna elementa. To su satelitsko praćenje plovila koja plove pod zastavom. To se temelji na dva sustava, to je VMS i RMS i s druge strane odgovarajući sustav e, dozvola za ribolov. Neću puno govoriti o satelitskom sustavu za praćenje plovila. Svi znate da postoji vrlo jasno europsko zakonodavstvo i da brodovi moraju imati sustav satelitskog praćenja koji omogućava da se brodovi prate. I to u svim dijelovima svijeta. Kao što vidimo u ovom novom slajdu, e, španjolska flota je prisutna u svim morima svijeta. I no postoje, i to moram reći, dakle, e, države koje su bitne na svjetskoj razini, razini, događa se da takve države ne ispunjavaju obveze VMS-a za svoje flote. Zatim imamo centre za praćenje ribolova i e, centre za praćenje plovila koja plove pod zastavom. E, u Španjolskoj imamo vrlo složen sustav koji nam omogućava e, kontroliranje aktivnosti flote, imamo sustave za alarm e, i radimo 24 sata na dan, 365 dana u godine. VMS i RMS su ključni sustavi za koordinaciju svih sredstava koje imamo na raspolaganju to su sredstva znači, za fizičku inspekciju na moru i na kopnu i važno su naravno kako bi se utvrdilo poštivanje odredba. E, dozvole. Ovdje moram istaknuti da u e, Španjolskoj ni jedno plovilo pod španjolskom zastavom ne može raditi da prethodno ne dobije e, dozvolu španjolskih vlasti i možemo reći da je to španjolska inicijativa, to je jedna, dakle, jedna od prvih inicijativa i ako španjolsko plovilo dobi privatnu dozvolu u trećoj zemlji, svejedno je ne može odmah koristiti, zato što španjolska uprava provjerava tu privatnu dozvolu i to zbog dva cilja. Prvo je da se verificira dakle da li je ta država, da li je ta država izvala dakle pravu dozvolu i drugo kako bi se izbjegli mogući slučajevi korupcije iz trećih zemalja. E, zatim se provjerava je li je e, ta dozvola uplaćena na račun u trećoj zemlji, dakle na jedan službeni račun. I ja se nadam da bismo ovakvu inicijativu mogli proširiti i e, na globalnu razinu. U ovom procesu, kao što sam rekao, Španjolska eto je e, vodi i mislimo da je to odlična mjera za transparentnost i vjerujem da bi se mogla e, postupno uvesti i na flotu zajednice, ali i na flotu za treće zemlje, te na međunarodne flote. Ulov. Vrlo slično sustavu VMS, no u ovom slučaju se primjenjuje sustav e, dnevnog očevidnika i taj se, te se informacije satelitski prenose. Na taj način se još povećava transparentnost aktivnosti flote. Centri također rade neprestano i osim toga, baš kao i sa VMS-om, možemo tu e, te informacije prenijeti obalnim državima. U ovom slučaju to recimo na primjer e, Mozambik i Španjolska može odmah prenijeti podatke o ulovu isto naravno, e, dakle isto vrijedi i za Norvešku i sa Europskom komisijom koja inzistira na transparentnosti o aktivnosti plovila. Ja se nadam da će se to moći proširiti i na postojeće sporazume te na nove sporazume koje će Europska unija potpisati. Transparentnost e, države luke, to je kao što sam rekao jedan od e, ključnih elemenata i španjolsko plovilo ne može e, raditi iako ima privatnu dozvolu ako prethodno ne prođe proces verifikacije od strane španjolskih vlasti. I kao što sam već rekao, provjerava se da li je uplaćena naknada za tu dozvolu na službeni račun treće zemlje. To kontroliramo kroz naše ambasade i kroz naša veleposlanstva i na taj način pokušavamo spriječiti moguće slučajeve korupcije. Transparentnost države luke. U Španjolskoj primjenjujemo uh, uredbu, 1005 što se tiče uh, provjera i s, sav uvoz se kontrolira. To je e, veliki posao i administrativni i dakle inspekcijski, no 100% ulova prolazi kroz verifikaciju i to verifikaciju dokumenata, a osim toga radimo i na, e, uz pomoć sustava za analizu rizika. Analizu rizika provodimo sa e, skupinom stručnjaka koje e, su zapravo inspektori ribarstva uz ostale službenike i oni provode tu analizu i zato što oni jako dobro mm, poznaju i odredbe, međunarodne odredbe e, te dakle aktivnosti ribarstva. To je također jedna od pionirskih aktivnosti i mislim da bi se to trebalo e, promovirati u provedbi uredbe 1005 od strane država članica, zato što ipak pruža veću sigurnost kada je riječ o analizi e, šarži uvezenih ribarskih proizvoda. I moram naglasiti da Španjolska je lider u e, provedbi uredbe 1005 i kad govorimo o provjerama, E, uvezenih ribarskih proizvoda i nažalost, i kažem nažalost, zato što nije jednostavno i postoje i nažalost i proizvodi koji nisu pravilno deklaracije. Ovo je sažetak e, u mm, prve četiri godine provedbe uredbe. I eto, kao što sam rekao i ranije, nažalost, no upravo zbog tog e, posla analize rizika i e, sudjelovanja to velikih napora španjolske uprave, e, ti su rezultati pripremljeni 2012. i vidite da Španjolska zapravo ima jako dobre rezultate. Postoje različiti elementi kad govorimo o uredbi 1005 i prema našem mišljenju se ti aspekti moraju naprijediti. Mi smo dali naše prijedloge što se tiče e, propisa kako bi uredba 1005 bila unaprijeđena. Samo ću naglasiti dvije stvari. E, a to je bolja koordinacija između zemalja članica zato što smatramo da se ne koriste isti kriteriji za provedbu uredbe i uredba se ne primjenjuje jednako strogo u svim državama. I još bismo trebali isto tako uspostaviti različite informatičke alate kako bismo omogućili razmjenu podataka o e, ulovima. Osim toga, Španjolska je u nekim slučajevima u prošlosti već to najavila, trebao bi postojati još jedan alat koji će omogućiti ocjenu razine uvoza koje dolaze iz određenih zemalja i zbog toga što ponekad nema dovoljne koordinacije između zemalja članica, to može postati nezamijećeno. Osim toga, postoje zapravo i velike nedosljednosti u provedbi uredbe 1005, a to je kad jedna zemlja članica, to jest jedna zemlja koja je e, obilježena kao zemlja koja nije kooperativna i tu bismo se trebali pozvati na članak 38 i kad je kao zemlja identificirana kao nekooperativna, automatski ne samo da plovila iz Europske unije ne mogu dobiti privatne dozvole iz te zemlje, već i druga plovila koja dobe dozvolu iz te zemlje morali, morala bi zaustaviti izvoz svojih e, ulova u Europsku uniju. Mislim da je to e, jedino e, pravično i transparentno. Transparentna, transparentnost na razini obalne države. Nažalost, kao što su rekli i drugi panelisti, ovdje govorimo o tome da su treće zemlje zemlje u razvoju i najčešće nemaju kapacitete niti zakonodavne, niti tehničke ali nemaju ni zapravo ni interes, niti su njihovi političari motivirani za ovakve aktivnosti. Zato moramo pomoći tim državama u izgradnji njihovih kapaciteta i moramo ih zainteresirati za borbu protiv nezakonitog ribolova na svojim teritorijima. I zbog toga mm, se zalažimo da postoji transparentnost e, u radu sa tim e, državama i u Španjolskoj smo započeli s jednim postupkom kako bismo izbjegli slučajeve korupcije koji su se itekako događali u prošlosti. Ovdje vidimo dakle zonu, to je zapad Afrike i to je tu se, najviše, tu se odvija najviše ribolovnih aktivnosti za koje se ne mogu uvijek jamčiti transparentnost. Drugi akteri Španjolska se zalaže za transparentnost i da postoje inicijative za transparentnost, te da i drugi dionici sudjeluju u borbi protiv e, nezakonitog ribolova. To su nevladine udruge, Europska unija, Europska komisija te ostale ribarske organizacije. Naprimjer, regionalne ribarske organizacije moraju E, uložiti više napora u borbu protiv nezakonitog ribolova. U Španjolskoj imamo takozvane bijele popise i na posljednjem sastanku odbora za ribarstvo u Rimu Španjolska je se obvezala da će da, pripremiti dakle, jedan globalni registar za e, bijele popise. Dakle, to su popisi za plovila i želimo da crne popisi koji, koje smo do sada koristili, oni nisu dovoljni i zbog čitavog niza razloga o kojima se već govorilo danas popodne i vrlo je teško vrlo je teško provoditi crne popuse zato što plovila stalno mijenjaju zastave, mijenjaju nazive, mijenjaju vlasništvo. Zato želimo uspostaviti jedan globalni uh, registar, to bi mogao biti registar u okviru Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu. U nekoliko slučajeva smo vidjeli da neke nevladine udruge promoviraju borbu protiv nezakonitog ribolova, ribolova no zapravo ne nude rješenja problemima koja tu koji tu postoje. Mi nudimo rješenja i pomažemo sve inicijative koje će pomoći u rješavanju tog problema. Isto tako podržavamo inicijative transparentnosti koje se sada razvijaju između ribarskog sektora i nevladinih organizacija. Kao što sam već ranije rekao, bolja koordinacija između e, vlada, e, ovdje govorimo o globalnoj borbi, to su svi panelisti naglesili i upravo zbog toga suradnja između različitih uprava je ključna. Nevladine udruge imaju ogroman kapacitet za medijaciju, za socijalnu medijaciju, te za um, suradnju sa medijima, za komunikaciju. I naravno u, u toj borbi protiv nezakonitog ribolova moramo računati na podršku nevladinih udruga. Nažalost, ne postoje jednaki kriteriji niti jednaka razina provedba uredbe 1005 na razini Europske unije i stoga postoje slučajevi u kojima nedostaje koordinacija između različitih ureda, ne postoje veze ne postoje informatičke aplikacije koje bi nam omogućile bržu i jednostavniju razmjenu informacija. I sve to bi se trebalo poboljšati. I ako je potrebno, mora se poboljšati i zakonodavstvo, to jest e, izmijeniti uredba 1005. I još jedna stvar, i žao mi je što to moram reći, no postoje e, dvogodišnji izvještaj koji su obvezni za sve zemlje članice, moraju se slati Europskoj komisiji i jako puno informacija države članice šalju Europskoj komisiji i kroz našu inicijativu za transparentnost mi smatramo da bi ti dokumenti trebali biti javno objavljeni, barem na razini e, institucija zajednice jer se samo na taj način može raditi na unapređenju uredbe 1005. Kao što sam rekao, ovo je jedinstvena uredba u svijetu, uredba koja doista ima ambiciozne ciljeve, no to nije savršena uredba, ali mislim da imamo prostora za poboljšanje. Na primjer, razina uvoza u, e, to je količina uvoza u stvarnom e, trenutku, bilo bi dobro stvoriti informatičku aplikaciju koja bi informacijama, koja bi državama članicama pružala te informacije. Španjolska je mm, istaknula nekoliko slučajeva u kojem su treće zemlje prešle razine dopuštenog ulova Španjolska e, zna zapravo samo za ulov koji dolazi dakle kroz službene kanale i na primjer takav je slučaj bio slučaj Belizea i Gane. A još je bio jedan slučaj u kojem je došlo do ozbiljnog kršenja propisa. Mm, to je dakle bilo u jednoj trećoj zemlji. To je, na primjer, slučaj nepoštivanja odredba u Gane. I na kraju smatramo da iskustvo koje smo dobili iz provedbe uredbe 1005 u ovih proteklih nekoliko godina je, je svakako dobro, ali ima prostora za unapređenje. A, nezakonit ribolov je, nešto, je problem s kojim se suočavamo na globalnoj razini i zbog toga nam je potrebna međunarodna suradnja. No smatramo da e, vodstvo koje Europska unija pokazuje u tom području te e, španjolska uprava u potpunosti podržava i to podržava sve inicijative Europske unije i to i srednjoročne i dugoročne inicijative Nemam puno vremena, tako da vam ne mogu e, pokazati više elemenata, ali još bih jednom naglasio ulogu suradnje, ulogu e, edukacije sa trećim zemljama, e, ulogu razvijene informacija, zatim organizaciju edukacija u trećim zemljama, na primjer u Gabonu, na obali Bjelokosti. Mi smo spremni pomoći i u tehničkim aspektima kako bi i treće zemlje dosegle, dosegle dostigle određene e, standarde kontrole. I isto tako u potpunosti podržavamo inicijative koje je spomenuo naš e, kolega iz Francuske. E, iste inicijative provodi i španjolska flota. Hvala vam. Merci, Euh, Hvala gospodinu Vilja Gonzalesu na prezentaciji. Odlično ste nam objasnili da je Španjolska zapravo e, pionir te da je predvodnik u području kontrole. A sada predem riječ gospođi Lene. Er... Ispričavam se, zaboravio sam na hijerarhiju. E, Ernesto će zapravo govoriti. E, to je perspektiva komisije. Hvala vam. Hvala vam. Ja bih vas samo htio podsjetiti e, na razloge i e, motive komisije da da ovako veliku važnost ovom dokumentu. Imamo barem tri dobra razloga zašto smo stavili toliko naglaska na učinkovitu provedbu regulacije uredbe o nezakonitom ribolovu. Dakle, jedan od razloga je da da određen broj aktivnosti nezakonitog ribolova naravno predstavljaju nelojalnu e, konkurenciju prema našoj floti. To naravno ne moram detaljno objašnjavati, a i neki panelisti su to lijepo objasnili. Drugi razlog je e, koji je razlog koji traži malo više pojašnjenja s naše strane i to pogotovo možda novim zastupnicama, zastupnicima. Mi se ne protivimo, nismo protiv zemalja u razvoju. To ovdje nije riječ o politici protiv slabih zemalja u razvoju. Ovo je politika kojima želimo zaustaviti one koje iskorištavaju slabe i slabe zemlje i zemlje u razvoju. Zato što mislim da ne ništa gore da nema ništa lošije od toga da zemlje u razvoju koje moraju raditi na razvoju svojih gospodarskih aktivnosti i ribarske flote, a da im pritom e, upravo u njihovim vodama se odvijaju ovakve nezakonite aktivnosti. Tako da mislim da je ovo dugoročno pomoć za te zemlje. I treći razlog Nezakoniti, neprijavljeni i neregularni ribolov je i veliki doprinos u svijetu regulacije. Zašto? Zato što trenutačna uprava, trenutačno upravljanje e, svjetskim ribarstvom je zapravo jedna uravnotežena kombinacija prava i obveza. I sve države u svijetu, bilo da su obalne države ili države zastave, prihvaćaju te obveze, neke su možda malo manje e, entuzijastične, a nezakonit ribolov zapravo potiče zapravo na uspostavljanje ravnoteže u, u ribolovu na svjetkoj razini. U protekle četiri godine smo puno radili i jako je važno, i ja sam sam bio u tom odboru, jako važno napomenuti da sam vidio da je ovaj odbor i zapravo pojedini zastupnici gubili strpljenje sa komisijom zato što nikako nismo davali rezultate. A evo sada možemo napokon reći evo rezultati su ovdje. I to sam rekao već puno puta. Trebalo nam je puno vremena zato što sve što radimo o nezakonitom ribolovu mora poštovati određeno načelo, a to je osigurati pravna jamstva svima i to posebice e, pravo na zaštitu, to jest obranu svih onih zemalja koje bi mogle biti e, žrtve takvog ribolova. U svakom slučaju sada smo u situaciji u kojoj e, smo počeli primjenjivati trgovinske sankcije protiv tri zemlje, protiv Beliza, Gvineje i Kambođe te najavili za moguće buduće razmatranje još desetak zemalja. Panama, Kurasao, Južna, Južna Koreja, Filipini i tako dalje. Dopustite mi da još nešto kažem o tim popisima zemalja. Prvo, nijedan od tih popisa e, nije da se ne može promijeniti, znači može se promijeniti. Moguće je da u sljedećih nekoliko mjeseci dođe do popisa da e, promijenimo taj popis. Zašto? Ako zemlje pod istragom, istragom budu skinuta, skunute s popisa, to jest ako budu uspjele unaprijediti svoj sustav kontrole flota, te e, na temelju dokazanog napretka komisija će svakako e, razmatrati mogućnost skidanja s tog popisa. Tako da to nije ništa konačno. Ovo nije trajna presuda tim zemljama, ukoliko te zemlje budu nastojale unaprijediti sustav kontrola svojih voda ili svojih flota, m, mm, moguće je da će se donijeti pozitivna odluka da se one skinu sa tog popisa. Ako te zemlje pokažu političku volju da su voljne unaprijediti svoju e, situaciju, komisija će biti tu da im pomogne, kao što je bila od samog početka. I drugi element e, što se tiče ovih popisa je da ako gledamo o provedbi e, uredbe o nezakonitom ribolovu. Dakle, jedan od najvažnijih rezultata, još, važnijih od, još važniji rezultat od popisa, jesu istrage nad zemljama i koje nisu, a koje zemlje na kraju nisu završile na tom popisu. Mislim da je to naj, najveći rezultat ove uredbe. Osim tih 13 e, zemalja koje su eto na popisu ili koje su pod istragom, e, mnoge druge su još pod istragom i sve te koje su bile pod istragom, a nisu na popisu, nisu na popisu zato što su od samog početka pokazale da su spremne unaprijediti kontrolu nad svojim vodama i nad svojim flotama i zbog toga budući da su pokazale e, znatan napredak u u ispunjavanju njihovih obveza, nismo ih stavili na taj popis zato što su one zapravo odradile svoj posao. I to je zapravo e, jedan od rezultata ove uredbe kojeg najviše volimo. Vjerujte mi, najsretniji smo kad vidimo znatan napredak trećih zemalja. Tako da ih ne moramo staviti na popis. To je definitivno naš najdraži rezultat ove uredbe. I samo još jedan kratak primjer između zemalja koje su počele raditi na unapređenju kontrola e, nezakonitih aktivnosti. Evo nekoliko statističkih podataka. 50 plovila je dobilo kazne u ukupne vrijednosti 8 e, milijuna eura. Tako da, eto, to su stvarne reakcije obalnih država koje su pokazale da nakon istrage komisije da su uložile napore u, borbu protiv, u borbi protiv nezakonitog ribolova. Kad govorimo o budućnosti, mislim da je važno da budemo svjesni da postoje neke stvari koje možemo pokušati dodatno unaprijediti. Naprimjer, čak danas popodne smo čuli da čuli smo puno toga o teretu za industriju, to je recimo nešto čime se možemo pozabaviti. Pripremit ćemo izvještaj o e, provedbi ove uredbe i jedna od tema na koju ćemo se koncentrirati i o tome ćemo razgovarati u parlamentu je postoji li način da se uskladi sustav kako bismo olakšali sav taj teret koji je prebačen na industriju. Znate da je komisija stavila pun, dakle, znatan na naglasak i na bolju regulaciju, bolje zakonodavstvo, tako da to je jedna stvar kojom ćemo se mi pozabaviti. Osim toga, uh, moj prijatelj Pastors koji je nažalost otišao je rekao da Europska unija sama ne može ostvariti uh, rezultate. Naravno i doista se trudimo da ne radimo sami. E, da, jer na ovaj način e, nezakonitim, e, dakle ribarima koji se bave nezakonitom e, ribolovom zatvoreno je jedno tržište, no imaju još jako puno tržišta. Tako da radimo i sa drugim zemljama, sa Kanadom, SAD-om, Japanom i pokušavamo multilateralizirati ove djelatnosti kako ne bismo zatvorili samo tržište Europske unije, već kako bismo zatvorili najveća tržišta na svijetu. I to je način, zapravo na taj način planiramo e, nastaviti raditi. I dopustite mi da komentiram jedan od, e, od navoda gospodina Pastorsa. Uh, no u ovom slučaju se ne slažem s time. Rekao je da nismo dovoljno transparentni, da ne obavještavamo industriju o tome što se događa i tako dalje. No ne slažem se s time zbog dva razloga. Prvo je da e, trgovinske sankcije dolaze kao tek druga faza. I u slučaju jedne zemlje koju je on spomenuo, ta zemlja, kao mnoge druge, e, bila je na popisu prije dvije godine. I komisija bila jako detaljna u opisivanju razloga zašto je ta zemlja uopće stavljena na popis. Tako da ne možemo govoriti o nedostatku transparentnosti. Trans, sva je transparentnost tu. E, ne primjenjujemo trgovinske sankcije odmah, već dajemo jako puno vremena nakon prvog ulaska na popis e, prije nego što informacije budu potpuno dostupne. I eto još samo zadnji komentar, to sam već rekao na početku, ali moram ponoviti jer je vrlo bitno. Ključ uspjeha e, za e, nezakoniti ribolov je da poštujemo pravna jamstva. I prije nego što e, komisija zauzme pravni stav određenoj zemlji, mi počinjemo provjeravati zemlju, ali moramo osigurati dakle, pravna jamstva. Zamislite da počnemo istraživati neku zemlju, objavljivati negativne elemente, te da na kraju E, zaključimo da zemlja ne mora biti na popisu. Stvorili bismo ozbiljne gospodarske poteškoće za tu zemlju za ništa. Tako da, eto, imajte to, molim vas, na umu. Pravna jamstva su ključna. Nažalost, imamo jako malo vremena za pitanja. Čuli smo ono što je e, rekao e, predsjednik, on, predsjednik komisije, a to je da E, i što manje e, regulative, to je lakše stvarima upravljati. Ja bih samo htio reći da španjolska e, ribarska flota dolazi u škotske vode već niz godina i nažalost Jeffrey Rippon i Edward Heathen su zapravo to dopustili i isto e, tako su odustali od brojnih radnih mjesta u ribarstvu koja su mogla biti u Škotskom. I nadam se da nismo s Marokom sklopili neki e, ugovor koji bi nam mogao biti štetan. Dosta sam zabrinut e, za smjer kojim se Europska unija kreće u ovom smislu. I ako izađemo iz Europske unije, to će za nas biti bolje. Hvala. Merci. Je passe tout Hvala, predem riječ e, Izabel Levin. Puno hvala. Hvala svim izlagačima. Biću kratka. Kako bismo imali vremena čuti i odgovore. U nekim prezentacijama mislim da je Gus Pastor rekao da jako puno u Europsku uniju se uvozi e, proizvoda akvakulture i mislim da naš sljedeći korak u borbi protiv nezakonitog ribolova je da se osigura sljedivost hrane za ribe. Ne znam imali komisija kakav stav o tome. Nadalje, spomenuto je da statistike o uvozu nisu transparentne zato što što e, dokument može doći iz Kine, a riba zapravo dolazi iz Rusije ili Norveške ili iz neke mm, treće zemlje. E, još jedno pitanje za komisiju. Zašto je tome tako? Ne bi li bilo dobro da smo upoznati sa točnim izvorom, odnosno podrijetlom uvezene e, ribe. Ne bismo li trebali imati informaciju o E, zemlji države, a ne zemlji e, prerade. Zatim pitanje gospodinu Vilji. Čestitam na naporima Španjolske u borbi protiv korupcije, među ostalim i trudi se uspostaviti transparentnost u davanju e, povlastica za ribalo, ribolov trećim zemljama. Međutim, postoji još jedno pitanje koje je dosta važno. Dakle, možda se radi o španjolskim ribarskim e, brodovima koji plove pod tuđim zastavama koje nisu nužne zastave Europske unije. Zanima me koje napore Španjolska ulaže da bi pratila subjekte koji plove, dakle koje španjolske e, subjekte koji plove e, pod tuđom zastavom i prema zajedničkoj ribarstvenoj politici potrebno je uložiti napore za za praćenje takvih brodova. Hvala, predajem riječ Antoniju Marinu. Eh, hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da se ovdje radi o nezakonitim aktivnostima i eh, protiv njih se treba boriti prevencijom, odvraćanjem i putem kažnjavanja. Dakle, Europska unija i dalje zarađuje od tih nezakonitih aktivnosti, pogotovo neke zemlje. Nakon što sam čuo to što sam čuo poslije podne, pitam se provodi li Europska unija, odnosno pridržava li se ona svojih obveza u pogledu borbe protiv tih nezakonitih aktivnosti. Jer na neki način more je silovano, opustošeno, zbog tih nezakonitih aktivnosti. Radi se o organiziranom kriminalitetu, organiziranim skupinama i postoji podrška tim aktivnostima. Europska unija i države članice bi trebale iskoristiti pravna sredstva kako bi otklonile takve prakse. Nezakoniti ribolov treba se doživljavati kao kražu, krađu i to tešku nasilnu krađu. Radi se o kriminalu i to vrlo ozbiljnom, teškom kriminalu. I jedna od sankcija koju treba koristiti, barem za naše zemlje, je trenutačno e, uzimanje, odnosno zapljena brodova koji su uhvaćeni inflagranti. To su e, djelotvorne sankcije. U protivnom će se stvari nastaviti, s takvim aktivnostima e, se ići dalje. I, i nadalje će dovoditi do negativnih rezultata. Radi se zapravo vrlo teškom zločinu protiv okoliša. Isto tako, moramo uspostaviti e, preventivne mjere kako bismo odvraćali ljude od takvih aktivnosti, kako e, bismo odvratili osobe koje zarađuju na taj način od tih aktivnosti. Treba ih udariti po džepu. Europska unija u tom smislu igra važnu ulogu. Treba imati pravne instrumente kako bismo djelotvorno se borili protiv toksilovanja e, mora u redu. E, Milan, Milan, e, dakle ima e, zadnji, zadnju... Već četiri godine radimo na provedbi uredbe 1005 iz 2008. i pitam, pitao bih komisiju jeste li planirali izmijeniti uredbu ili provesti reformu koju bi unaprijedila provedbu te uredbe, zato što, eto, imamo već iskustvo od četiri godine, kao što je rekao kolega. Bilo bi dobro ojačati suradnju između zemalja članica kako bismo dobili bolje rezultate, isto tako standardizirati kontrole. U europskim lukama čak ni te kontrole nisu usklađene. Eto, to je pitanje koje me zanima. Donc, je je euh, Ispričam se, dragi kolega, nemamo više vremena, žao mi je. Samo bi se htio složiti s kolegom iz Portugala, koji je rekao sve savršeno. I e, svi trebamo se složiti s onim što je on rekao. Da, mislim da se svi slažemo s Antonijevom analizom o ilegalnom e, ribolovu. Ja sad predajem riječ e, komisiji i potom gospodinu Vili, kojima su upućena pitanja. Puno hvala, Alain. Pokušat ću odgovoriti kratko na tri pitanja. Ja sam zabilježio tri pitanja koja proizlaze iz svih intervencija. E, kad je riječ o e, akvakulturi i sljedivosti hrane za ribe, to je izvan našeg djelokruga. Mi uskoro moramo predstaviti izvješće o provedbi ove uredbe. To će biti prigoda za raspravu ovdje u parlamentu i u vijeću o tome kako dalje. I pogotovo je li nam u interesu proširiti područje djelovanja ove, regula, ove uredbe. Trebamo vidjeti koji su razlozi za i protiv, kompleksnosti različite i tako dakle. Dakle, raspravljat ćemo o mogućnosti proširenja područja primjene ove uredbe. Također ćemo vidjeti e, koje su veze sa sanitarnom politikom, zatim veze s organiziranim kriminalitetom, o tome se također danas govorilo, dakle to je još jedan aspekata koje treba proanalizirati. Dakle, apsolutno razgovarat ćemo o mogućoj, mogućoj evoluciji, odnosno promjeni ovog instrumenta, uključujući i e, proširenje područja primjene. Akvakultura će biti dio te rasprave. Drugo pitanje, e, zašto zemlja obrade e, izdaje certifikat o ulovu? Zemlja u kojoj se vrši prerada je obično posljednja zemlja koja izveze ribu, odnosno proizvod ribarstva u Uniju. No to ne znači da mi gubimo e, trag o državi gdje je riba ulovljena. Jer certifikat o ulovu koji izdaje zemlja prerade mora sadržavati informacije o podrijetlu ribe i time dolazimo do informacije o tome gdje je riba ulovljena, dakle država ulova. I stvari su relativno jasne. Dakle, e, ako postoji prerada, zemlja koja je zadnja u tom lancu prerade mora izdati certifikat o ulovu e, prije e, izvoza u Europsku uniju, ali taj certifikat mora sadržavati informaciju o zemlji ulova. I treće, da nadam se da ćemo imati priliku u idućim mjesecima razgovarati e, o tome kako bi taj važan odnos posa, postao djelotvorniji i kako bismo obuhvatili veći e, dio ilegalnih aktivnosti u oceanima. Hvala. Sada predajem riječ gospodinu Vili. Hvala vam i bit ću kratak. Hvala vam na čestitkama i mogu vam reći, mogu vam napomenuti nekoliko mjera koje primjenjujemo. Najprije potpisali smo sa sa španjolskim e, ribarskim organizacijama za Tunu smo potpisali sporazume, to jest memorandum, tako da tvrtke koje imaju ribarska plovila, koje plove pod drugim zastavama, one se dobrovoljno podvrgavaju istim kontrolama koje se provode za nacionalnu flotu. Dakle, kad govorimo o dozvolama, VMS te ulov. To je također još jedna inicijativa za transparentnost. Vidimo da je dobro primljena i zapravo već jako dobro funkcionira nekoliko mjeseci. Druga mjera, nisam je spomenuo ranije zato što sam bio vrlo brzo u prezentaciji, gospodarske veze. Naša analiza rizika se koncentrira i na analizu gospodarskih veza to jest gdje se nalaze sredstva koja proizlaze od e, nezakonitog ribolova. Analiza rizika proizvoda koji se uvoze u Španjolsku, isto tako analiziramo dakle kretanja različitih tvrtka. I treća mjera, sada smo u finalnom, e, finalnoj fazi izmjene zakona o ribarstvu u Španjolskoj i te će promjene dopustiti uvođenje sankcija onim nacionalnim e, subjektima koji provode nezakoniti e, ribolov. Dakle, ne govorimo samo o plovilima koja plove pod španjolskom zastavom, nego to se odnosi na sva plovila. I to je inicijativa koja će ojačati španjolske kapacitete. I još samo kratko. Nemam vremena i zapravo ne znam da li sam dobro shvatio pitanje kolege iz Škotske. No, mislim da je svima jasno da niti desetak plovila u okviru zajedničke ribarske politike ne dolazi do škotskih obala. Euh, Hvala gospodine Vila. Ja sam samo htio zahvaliti svim govornicima koji su sudjelovali na ovom saslušanju. Ja sam e, pripremio jedan, jedan sjajan zaključak. E, zapravo, moje suradnice su mi pripremili zaključke na dvije strane. Samo sam vam htio reći da smo svi dosta e, osjetljivi na pitanje nezakonitog ribolova. Ja se slažem s Antonijom. Radi se o organiziranom kriminalitetu i moramo se apsolutno tome suprotstaviti. I ova, ovo saslušanje nam pomaže da idemo u tom smjeru. Hvala svima na sudjelovanju i sutra se vidim s nekima od vas. E, uživajte u večeri. Hvala prevoditeljima, hvala što ste pokazali strpljenje i radili duže. Hvala.